Oui. mes Drage kolege, molim vas, evo dvorana je sada puna, možemo započeti sa sjednicom. Kao prvo moramo usvojiti dnevni red. Nema problema, nema pitanja. Kao drugo moramo odobriti zapisnike sa sjednica i to od 23. i 24. rujna te 30. rujna ove godine. Imali nekih primjedbi? Ako nema primjedbi, ti su zapisnici usvojeni. Zatim što se tiče priopćenja predsjednice, obavještam vas da će peti dijalog o MIFID-u da je održan 9. rujna da se raspravilo o sljedećem, o strukturama tržišta, o upravljanju tvrtkama, o zaštiti tu zaštiti ulagačima, o izvornim materijalima, o opsegu primjene i iznimkama i da je šesti trijalog predviđen za 16. deseti. Što se tiče rezolucije banaka, 8. rujna je održen šest, održan treći trijalog. Bavili smo se sa uvjetima razrešenja i sa pitanjem upravljanjima tekstovi vijeća i parlamenta o obliku mehanizma za bail-in e, je isto tako bio dio rasprave uz prisutstvo predstavnika vijeća i komisije. Im dali smo još određen rok za tehničku doradu, a sljedeći trijalog će se održati 22.10.2013. u Strasburu. Nema primjedbi, onda možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće što se tiče osiguranja od prirodnih katastrofa ili katastrofa koju je prouzročio čovjek. Izvjestitelj je gospodin Tero, kojemu ću sada predati riječ. Hvala. Thank you, Mr. Chair. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Drage kolege, vrlo ću kratko sada predstaviti glavne elemente mog nacrta izvješća koji slijedi zelenu knjigu koju je Europska komisija objavila što se tiče ove dvije vrste katastrofa i gdje se pitamo postoji li potreba za, za europskim djelovanjem na ovom području. Zatim ću nakon toga vrlo drago saslušati vaše komentare te ću pričekati vaše amandmane kako bi stvorio dosljedan dokument. Kao što znate, zemlje članice su izložene raznim rizicima što se tiče predvidljivosti prirodnih katastrofa. To je nešto što visi o mnogo faktora, na primjer meteorološko ili geološko, geološka lokacija. I stoga smatramo da su proizvodi krojeni po mjeri najbolji kako bi se e, suočili sa tim izazovima kako meteorološkim, geološkim, tako i kulturološkim. I stoga E, smatramo da je bolje imati takve proizvode nego rješenja koje vrijede za sve. Što više, želim naglasiti koliko je važna prevencija kao prvi korak za suočavanje sa katastrofama. Što se više ulaže u prevenciju, to će se manje platiti u slučaju da same dođe do katastrofa. Također ne smijemo odustati od načela individualne odgovornosti. Vrlo je bitno da ljudi i lokalne zajednice svate koji su postojeći rizici i koliko će, ih, e, koliko će morati izvršiti određene primjene, pripreme. Kao e, treće, mi dajemo određene, e, određene, prijedloge. Mislimo da bi bilo dobro uspostaviti jednu mrežu za izmjenu najboljih praksi, pa i dakle, uz lokalne vlasti. Također podsjećamo da prirodne katastrofe s jedne strane ovise o meteorološkim i geološkim uvjetima, a s druge strane da imamo katastrofe prouzrokovane od čovjeka koji su posljedica lošeg upravljanja i lošeg ponašanja. Stoga su prirodne katastrofe i katastrofe prouzrokovane od čovjeka pokrivene raznim oblicima osiguranja i ne bi bilo primjerano ih razmatrati zajedno. Zahvaljujem vam na, vašem, na vašoj pažnji i rado ću saslušati vaše primjedbe što se toga tiče. Hvala. Hvala gospodin Tero. je Lange u ime Europskih pučana. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti izvjestitelju. On je iznio glavne elemente svog izvješća njih je i provjerio. Radi se o jednoj zelenoj knjizi. To je prva razina obrade ovdje u Europskom parlamentu, kada se slažemo e, s Europskom komisijom da je ta tema vrijedna rasprava, onda će nakon toga uslijediti bijela knjiga i stoga je ovo stajalište vizavi zelene knjige dosta i kratko, to je izvjestitelj tako i napravio i mi Vidimo tu da je tržište osiguranja vrlo heterogeno, da postoje razne prijetnje kojima su države članice izložene, a isto tako vas mogu podsjetiti na najnovije izvješće koje je ovdje na izvješće osiguravajuće kuće Swiss Re. Ona je prije nekoliko dana točno utvrdila koje su um, to područja gdje postoje opasnosti, dakle bilo da se radi o olujama, o tropskim uh, ciklonima, o poplavama, poplavama koje prouzrokuju rijeke, o potresima, o tsunamijima. Ovdje imamo sveobuhvatni rezultat, taj da je naj područje koje je najizloženije katastrofama i to prvih deset takvih područja da nisu u Europi. Radi se o Tokiju, Yokohami sa 7 milijuna ljudi, radi se o Manili sa 4,6 milijuna ljudi, radi se o e, Kini sa 32 milijuna ljudi, Osaka Kobeu, radi se sa isto tako Ogoji u Japanu sa 32 milijuna, u Kalkuti sa 18 milijuna stanovnika, u Šangaju sa 17 milijuna, u Los Angelesu sa 16 milijuna ljudi i Teheran sa 15,5 milijuna ljudi. Dakle, vidite da je to vrlo važna tema izvan Europske unije i da upravo tamo zapravo leže područja koje su najviše izložena katastrofi. To je neovisno izvješće, svi sreje koje je zgodno promotriti ako raspravljamo o ovoj temi. I stoga je u Europi stanje takvo da, kao što to ova zelena knjiga pokazuje, imamo velike razlike što se tiče država članica, vezano uz potrese, vezano uz poplave, e, poplave koje, na primjer, proizlaze od rijeka tsunamija je bilo u ponekim kutovima Europske unije, ali oni nikad nisu imali one opsege e, poput tsunamija u Pacifičnom ili e, Tihom oceanu. To znači da je ova tema vrlo heterogene naravi. Izvjestitelj je to dobro naglasio u svom radu da ne postoji općenito rješenje za sve slučajeve. Stoga je vrlo važno da privatni i javni sektor zajedno e, pomažu, a ja sam isto tako rekao da je e, na prošlom sastanku da je vrlo bitno zadržati individualnu odgovornost. Država ne može preuzeti cijeli rizik, ne radi se o lošem upravljanju, radi se i o prirodnim katastrofama koje u pravilu ne možemo u potpunosti predvidjeti. I e, imao sam priliku prije nekoliko tjedana posjetiti sa, posjetiti sa odborom za gospodarstvo Japan i jedno mjesto gdje je došlo do potresa. U Japanu se godišnje e, zabilježe 170 tisuća potresa, njih se zatim e, e, stavlja u razne kategorije od četiri točke po, po skali i zatim takve veće potrese u roku od dvije minute se prenose na televiziju, obavještava se cijela javnost, ali to dakle u, tom obliku mi u Europi ne poznajemo kao sustav. Ovaj nacrt izvješća zahtjeva isto tako od komisije da osiguraju pristup znanstvenim informacijama i naglašava vlastitu odgovornost. I tu želim izvješću zahvaliti i čestitati jer je to pravi put. Izvjestitelj također ustvrđuje da, ne, da nije došlo do iskrivljavanja tržišta koje bi učinilo potrebnim da se E, donose određene mjere na europskoj razini. Imam samo četiri kritične točke. Točka broj 1. Razmatra se da je stopa penetracije u državnim članicama vrlo različita, a da se pritom ne ulazi u pravne, kulturološke, geološke razlike. Mislim da to treba još nadopuniti. Zatim u točki broj 8 gdje se zahtjeva od osiguravajućeg sektora da stvore gospodarski poticaje što se tiče tih instrumenta za građane, tu trebamo točno precizirati kako bi mogao izgledati taj gospodarski poticaj. Točka broj 9. Zahtjeva se da se ugovori o osiguranju stave, to jest učine, učin, učine lakšim i razumljivijim. Dakle, tu e, mislim da bismo morali isto tako raspraviti i trebali bismo vidjeti koje bi minimalne informacije trebale biti sadržane na, na, takvim, eh, na takvim proizvodima, zato što je vrlo teško predvidjeti točno kako će izgledati prirodne katastrofe. Zatim imamo eh, broj 12 eh, gdje se pitam što točno radi, što se točno misli po to da se građane odvraća od poduzimanja mjera. Možda budući da je izvjestitelj htio biti vrlo sažet, možda htio samo ostati na tome, no možda bismo to mogli nadopuniti. A inače želim zahvaliti i mislim da je ova, ova podluga vrlo dobra za jedan sporazum. Hvala Hvala gospodine Langen. Gospodin Torvals je sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom izvješću. u tom obliku koji je već spomenuo gospodin Langen. Ja također dijelim e, njegovo mišljenje što se tiče glavnih točaka u izvješću, što se tiče prevencije informiranja. Tu također isto smatram da nam je potrebno više istraživanja, to je veliki izazov za osiguravateljske kuće. E, upravo to što nemaju dovoljno podataka o riziku što se tiče prirodnih katastrofa. To znači da je njima vrlo teško stvoriti pravu vrstu osiguranja, i odrediti pravu cijenu za neku katastrofu. Izvjestitelj ne smatra da je, su instrumenti skrojeni, skrojeni za sve slučajeve dobre i ja se slažem. Države članice imaju vrlo različite sustave koji dosta dobro rade već danas i ne vidim zašto bismo se morali odmaknuti od tih rješenja. Osigurava, osiguranje je isto tako i globalni biznis. Oni već uspijevaju e, dosta dobro ujediniti razne premije, iako premije drugačije izgledaju zemlju u zemlju. Kao izvjestitelj ja se ne slažem za obavezno osiguranje, ja sam za dobrovoljno osiguranje, ali mislim da je također dobro prisjetiti se da imamo individualnu odgovornost i da trebamo potaknuti poticaje za to da se, da se, ima osiguranje i isto tako tako preventivno spriječiti e, trošak koji može uslijediti od katastrofa. Zatim isto tako se pitam zašto ovdje raspravljamo o osiguranju protiv prirodnih katastrofa i katastrofa prouzrokovanih od čovjeka. Pitam se da li je to mudro. Kod prirodnih katastrofa e, imamo drugačiji slučaj nego kod e, drugih katastrofa. Dakle, katastrofe prouzrokovane od čovjeka imaju određenog počinitelja, osobu koja je kriva, a prirodne katastrofe to nemaju. Prirodne katastrofe e, su obično isto tako e, nešto što je u potpuno drugom području što se tiče osiguranja. Katastrofe prozokovane od čovjeka su često dio osiguranja protiv odgovornosti. Nakon e, olujnih kiša i kada vidimo koliko, eh, koliko dolazi do poplava, onda tek možemo vidjeti koje su tu štete, a mislim da Njemci imaju dosta iskustva s time od prošlog proljeća. No kada se tiče, što se tiče odgovornosti, znam da eh, komisija radi o odgovornosti vezanih uz prirodne katastrofe. Znam da se isto tako trenutno pokušava revidirati direktiva o odgovornosti što se tiče nuklearne energije. Dakle, imamo dosta već direktiva što se tiče područja odgovornosti. Dakle, razne opće uprave se bave ovom temom i stoga se pitam hoćemo li na kraju stvarno uspjeti imati eh, zakonodavstvo koje nije E, proturječno. Dakle, to, je, to bi se mogli nazvati e, katastrofom, birokratskom katastrofom koju je prouzročila komisija. Veselim se danju suradnji sa izvjestiteljima, sa izvjestiteljima o Sjeni, kao što je rekao gospodin Lange. Mislim da vidim dobru priliku da na jedan dosadan način završimo ovaj dosije. Hvala vam. Hvala vam. Sada bi gospođa Mici trebala biti sljedeći govornik, ali želite li prvo počitati vaše bilješke ili želite odmah? Govorit ću u ime kolegice Marlene Mici, koja danas nije mogla nazočiti sastanku Ekona. Dakle, o temi Insurance of Natural and Man-Made Disasters. Overall, I believe that Vjerujem da se radi o dobrom izvješću koji će govoriti o bitnim pitanjima iz ove teme. Mislim da je to korak u pravom smjeru. Slažem se s mišljenjem izvjestiteljice da to je pristup koji je dobar što se tiče prevencije i informiranja. Postoji dogovor svih strana da imati više pristupa informacijama treba biti od veće e, pomoći kako e, za osiguravatelja, tako i za potrošača. Ta informacija bi trebala omogućiti da potrošač dobije najbolje moguće pokriće. Što se tiče pak prikupljanja samih informacija, vjerujem da idemo prema prikupljanju dobre prakse i podjele informacija kako bi se olakšao transfer informacija od e, države do samih potrošača da se istovremeno ne prekrše e, pravila zaštite podataka. Izvješće bi moralo također naglasiti da treba educirati stanovništvo o tim pitanjima tržište osiguranjem. Treba se više razlika napraviti između elementarnih nepogoda i katastrofa koju je uzrokovao čovjek. Vjerujem da se tu može napraviti više. Treba uzeti u obzir da postoje mogućnosti situacije kada se neki elementi mogu pogoršati. Trebalo bi pisati ugovore jednostavnim riječnikom, jednostavnim nego što se to radi sada. To je povezano sa eh, davanjem informacija o tome. Treba dati na raspolaganje odgovarajuće informacije. Mislim da pitanje moralnog rizika nije dovoljno dobro obrađeno, te da bismo se time morali baviti. osiguranje koje nije obvezno. Po tom pitanju treba li takvo osiguranje biti obvezno? Slažemo se s izvjestiteljem da kada se radi o elementarnim e, nepogodama i katastrofama koje je uzrokovao čovjek, da nije potrebno ti obavezno osiguranje. Hvala. Hvala vam, gospodin Jean-Paul Buse. Sljedeći govornik. Hvala vam, gospodine Jean-Paul Godes. Želim reći gospodinu Tarou da ovo izvješće koje nam predlaže ima dvije strane, dva lica. Jednu stranu koju smatramo vrlo pozitivnom, to je ona strana koja se tiče anticipacije i informacija, druga strana o kojoj bi morali više raspraviti to je ona strana koja se tiče vlastite odgovornosti koja proizlazi dakle kao nešto što je odvojeno od djelovanja Europe i država članica. Samo da se osvrnem na intervenciju mojih kolega koji su rekli da treba bolje definirati ono što se tiče prirodnih katastrofa, a ono što se tiče katastrofa e, prouzrokovanih od čovjeka. Dakle, to je sve teže i teže. Sve teže i teže raditi tu razliku i mi smo sada u trenutku kada je individualna odgovornost osobe e, još e, zapravo bitnija od ovih od onoga što se tiče prirodnih katastrofa. Na primjer imamo poplave, suše, toplinske valove, požare Dakle, ta razlika je sve teža zato što je čovjekovo djelovanje, njegova odgovornost u toj utrci u borbi protiv katastrofa koje, nam prijete vrlo teška. Što se tiče samog izvješća, naglasak se stavlja na prevenciji i to smatramo vrlo pozitivnim. Uzevši u obzir da se katastrofe množavaju, da se one nakupljaju i da postaju sve različitije. Njihov gospodarski trošak je pritom sve veći i veći. I može isto tako gospodarski razvoj zaustaviti u čitavoj državi članici pa i na čitavom svijetu. Tako gledano, mislimo da je sve što se tiče istraživanja vrlo pozitivno i da treba ići prema informacijama treba olakšati život individualnim osobama koje su potpuno u bezizlaznoj situaciji e, vizavi ovog, ove, ovog svijeta koji, kojemu prijete sve veće katastrofe. Treba im pomoći i to na europskoj razini tako što ćemo pripremiti dokumente koji će biti što više moguće standardizirani, što više jednostavni, izravni, tako da bi oni znali što koji su rizici pokriveni, što treba učiniti i koji su postupci koje treba slijediti. Mogli bismo se čak i zamisliti da, na primjer, stvorimo jednu internetsku stranicu koja će biti posvećena takvim informacijama, gdje bi svatko mogao kliknuti na, na primjer, svoju regiju, svoje selo, svoj grad, svoju četvrt, svoju kuću čak, kako bi vidio koje su rizici koji se odnosi na njega. Dakle, identificirati rizike, informirati što je više moguće, mislimo da je to vrlo dobro da se ide u dobrom smjeru. No, elementi u kojima se razlikujemo u mišljenju izvjestitelja se tiču nečega gdje mi smatramo da nije točno jasno. Na primjer, ova vlastita odgovornost koja je potpuno odvojena od europskog djelovanja i djelovanja na državi članice. To nam se čini malo čudnim zato što su takve katastrofe nešto što izlazi, što prelazi osobni kadar, pa čak i kadar jedne države. Tako da smatram da ne bismo trebali imati jedinstvene instrumente i obavezno osiguranje, treba tu ostaviti određenu fleksibilnost uzevši u obzir ovu raznolikost e, katastrofa, no na europskoj razini bismo se trebali zadati ciljeve u smislu konvergencije kako bismo upravo ostvarili na što veći moguć potencijal ovo individualne odgovornosti. Dakle, treba nam harmonizacija, ne samo informacija, već i e, svih e, ugovora o osiguranju kako bismo znali što zapravo individualna osoba potpisuje, koje rizike e, su, koji su rizici pokriveni s njegovim ugovorom. Što se tiče katastrofa koju je prouzročio čovjek, treba identificirati e, takav izvor, na primjer e, kada se radi o zagađenju, kemijskom zagađenju, kada govorimo o nuklearnim katastrofama, to je uvijek nešto što je moguće i tu bismo trebali imati još i rigorozniju, još rigorozno procjenjivanje. Što se tiče privatnog sektora, mi znamo da on ne može uvijek se sa osiguravateljskim kućama osigurati sve što bi mogla biti posljedica nuklearne katastrofe. Dakle, to je ono što o čemu mi mislimo raditi sa izvjestiteljom i sa svim izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam. Gospodin Epping zamijenio gospodina Foxa i on je sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Gospodin Fox me zamolio da vam kažem da je većinom zadovoljan sa nacrtom izvješća što se tiče prirodnih katastrofa ili katastrofa koje je prozočio čovjek. Prije svega je zadovoljan s time što je izvjestitelj zabilježio da su te katastrofe nešto što se ne može staviti pod istu kapu. Dakle, to su dva, dva različita fenomena s različitim odgovornostima i to je ono što je najbitnije bilo za gospodina Foxa. Gospodin Fox također svača da nemamo situaciju iskrivljavanja tržišta u ovom području što bi opravdalo europsko djelovanje u ovoj temi. isto tako mu je drago što izvjestitelj smatra da ne može imati jedinstveni instrument za sva ova pitanja. Također se slaže da je okvir uz dobrovoljno osiguranje najbolje kako bi se stvorili instrumenti koji su prilagođeni određenim geološkim E, područjima. No, što se tiče standarda, tu e, gospodin Fox e, nije istog mišljenja, zato što će biti vrlo teško izraditi, ove standarde, uzevši u obzir veliku raznolikost. Treba nam pragmatični pristup, osjetljiv pristup, kao što smo ga imali do sada, po mišljenju gospodina Foxa. Hvala vam. Hvala gospodin Šuntis i sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htio ponoviti ono što su rekli kolege prije mene, a to je da moramo obratiti pažnju na ovu temu. U ovom izvješću se spominju neka vrlo bitna pitanja. Tek smo nedavno zapadno od Krete imali jedno područje gdje je bio potres, najveći potres na Mediteranu prije nekoliko, prije nekog vremena, a to je prouzrokovilo val tsunamija. I postoji sveopća zabrinutost zbog e, tog potresa koji sam spomenuo. Da, svakako trebamo pokušati razlučiti što su to prirodne katastrofe, a što su katastrofe uzrokovane ljudskom aktivnošću. Međutim, posljedice su iste. I e, postoje neke zemlje u kojima su zemljotresi učestali kao i poplave i slične pojave. Zelena knjiga komisije upravo govori o tome da je to djelomično uvjetovano klimatskim promjenama. Dakle, to se može povezati sa ljudskom aktivnošću i načinom na koji čovjek postupa prema okolišu. Mislim da moramo promijeniti način razmišljanja. E, nema jasna crta razgraničenja između jednog i drugog. Postoje neki granični slučajevi i trebali bismo zapravo čitavoj toj temi pristupiti na subtilniji način. Postoje neke intervencije koje uzrokuje čovjek i koje svakako imaju posljedice, odnosno mogu doprinijeti takvim pojavama. Informiranje je sigurno najbolji način da ljudi budu spremni kada za to dođe vrijeme. Ali postavlja se pitanje e, što se može poduzeti da bi se čovjek mogao pripremiti za zemljotres. Može se učiniti mnogo toga. Imamo Actex. Zgrade moraju biti projektirane na način da ne podlježu posljedicama potresa. Trebamo e, vidjeti što su drugi primijenili i osim prevencije trebamo imati otvorene puteve i razmjenu informacija na temelju iskustava drugih. E, što se tiče amandmana, mislim da su potrebni u sljedećem području. Europska unija i države članice moraju biti u stanju zaštititi svoje građane i potrošače od e, sumnjivih e, osigurateljskih proizvoda. Naime, neke osigurateljske kuće nisu baš skrupulozne odnosno beskrupulozne su i zato su nam potrebna pravila za rad jer u protivnom se može dogoditi da dobijemo i na osiguravateljskom tržištu mjehur kao što je to bio slučaj i na nekim drugim tržištima u ne tako davnoj prošlosti. E, smatram također što se tiče sigurnosnih pravila da nam trebaju politike, posebno kada znamo da će nešto loše utjecati na okoliš i na ljude. Mi imamo neke prijedloge s tim u vezi, ali kao što sam rekao, možda je najbitnije na koji način izbjeći da dođe do mjehura na tržištu osiguravateljskih proizvoda. Zahvaljujem izvjestitelju Mislim da nas je to sve potaknulo na razmišljanje. Hvala. Äh, Gospodin Langen, samo kratko da još nadopunim nakon ovog zadnjeg javljena za riječ. Prevencija, na primjer što se tiče zgrada i potresa, po mom mišljenju je to prije svega nacionalna dužnost, a ne nešto što bi spalo u nadležnost Europske unije, zato što se samo putem sporazuma koje na primjer imamo na području normi samo će doći do pretjerane birokracije zato što ne postoji jedinstveno rješenje. Kao drugo, međunarodna suradnja, informacija, prevencija, intervencija, to je nešto što je sigurno smisleno, no ne smije doći do toga da sada pod oznakom klimatskih promjena započnemo sa ogromnim projektima. To ne može spasti u zadaću Europske unije, a peto izvješće IPCC-a je reklo da u ekstremnom slučaju da će do 2050. godine, to jest 2100. godine, oceani porasti za 82 cm. To je ekstremni slučaj, a u stvarnosti će to biti niže. Europa je takva da nijedna zemlja članica neće biti od toga jako podnesena. Dakle, ne bismo smjeli stvarati nove subvencije, nove ogromne projekte za stvari koje se zapravo odnose više na druge krajeve svijeta, ne za nas. Hvala. Želi li komisija, predstavnik komisije uzeti riječ? Ako to nije slučaj, onda dajem riječ izvjestitelju da iznese zaključke. Komisija je mueta. Dakle, predstavnik komisije ne želi uzeti riječ. Izvolite, gospodine. Dajem riječ izvjestitelju. Hvala, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni na pomoći u radu. Čini mi se da se svi više manje slažemo oko glavnih načela i pretpostavljam da će suradnja proteći glatko kada krenemo u rad na kompromisima i na izradi završnog teksta za glasovanje. Optimist sam e, vezano uz e, krajnji ishod ovoga teksta i zahvaljujem svima još jedanput na komentarima. Hvala. Što se tiče rokova, za amandmane je rok 22. listopada u 12 sati. Rasprava o amandmanima 25. i 26. listopada na sastanku odbora. Glasovanje odboru za gospodarska pitanja bit će 17. prosinca 2013. godine, a e, doći će na plenarnu sjednicu u veljači 2014. Završili smo raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Prema tome sada e, prekidam sjednicu do 16 sati, a tada ćemo razgovarati o izvješću zastupnice Ferreira o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu i jedinstvenom fondu za sanaciju banaka. Nastavljamo u 16 sati. Hvala.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 Okay, um, Uvaženi kolege, nadam se da možemo nastaviti s radom. Vidim da su tu svi koji trebaju biti. Sada ćemo imati razmatranje nacrta izvješća Elize Ferreire o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Dajemo odmah riječ Elizi. Muito um, um, Hvala, Sharon. Kao prvo htjela bih reći da je ovaj zakonodavni tekst koji se tiče sanacije banaka, tekst koji ima specifična obilježja, zato što se istovremeno radi na spomenutom zakonskom tekstu, dakle Fondu za sanaciju banaka i na tekstu direktive koja se primjenjuje na 28 država članica, a to je direktiva koja se tiče e, sanacije u bankarskom sektoru. Prema tome, jedinstveni sanacijski mehanizam zapravo je nešto što spada u širi kontekst i mora postojati dosljednost između jednog i drugog. Kao što smo čuli, na prvoj razmjeni mišljenja bit će amandmana na ovaj tekst koji se tiče na jedinstveni sanacijski mehanizam, odnosno SRM, dakle jedinstveni nadzorni mehanizam, SSM, nastojali smo da ne predlažemo amandmane koji bi mogli biti proturječni sa tekstom e, koji se nalazi u trijalogu. Riječ je o tome da se izvrši sanacija i restrukturiranje e, neke bankarske institucije. U amandmanu o prijedlogu komisije ne bavimo se osnovnim elementima iz prijedloga komisije. Dakle, čini mi se da je ovaj prijedlog ambiciozan da ide u smjeru zahtjeva parlamenta iz 2010. i da sadrži neke vrlo zanimljive stvari. E, prema tome ne smijemo izgubiti zamah i naprosto treba predložiti neka poboljšanja u odnosu na izvorni tekst. Jedan od tih, jedno od tih pitanja odnosi se na odluku o tome da se u postupak e, sanacije i restrukturiranja stavi neka bankarska institucija. Kao što smo čuli na prvoj raspravi predloženi su amandmani i smatram da te amandmane trebamo zadržati jer imaju za cilj razjasniti tko koja ustanova može obznaniti da je neka kreditna institucija u predstečajnom postupku i da treba krenuti u postupak sanacije i restrukturiranja. Smatram da je ovo objašnjenje bitno. Na taj način ćemo imati veću sigurnost i transparentnost kod donošenja odluka, e, imat ćemo veću razinu dosljednosti i oni koji se bave poslovima nadzora moraju jasno znati koji će se kriteriji primjenjivati u postupku koji prethodi restrukturiranju. Isto tako je bitno da znamo koji su instrumenti na raspolaganju onima koji se bave tim postupkom. Dakle, u okviru nadzora moramo centralizirati spomenute poslove premda je moguće predvidjeti da dođe do razmjene mišljenja na različitim razinama, dakle između razine koja se bavi nadzorom banaka i one koja se bavi e, samom sanacijom i restrukturiranjem, ali treba jasno znati tko je zadužen za restrukturiranje. Smatram da je također bitno spomenuti e, na koji način će parlament biti uključen u taj postupak Sukladno onome što smo već spomenuli kada je bilo riječ o imenovanju predsjednika Europske središnje banke, kada je bilo riječ isto tako i o nadzornim tijelima, e, smatram da je naše stajalište sljedeće. E, što se tiče dakle tog e, mehanizma moramo sačuvati neka načela posebno što se tiče izvršnog ravnatelja i njegovog zamjenika. Moramo se e, pobrinuti da postoji transparentnost i kontrola u donošenju odluka od strane parlamenta. E, Još jedna stvar koju je bitno spomenuti je postojanje instrumenta za zajam ili bilo kakvog drugog javnog financijskog zaštitnog mehanizma E, koji će omogućiti glatko funkcioniranje fonda. Fond bi trebao početi funkcionirati nakon stupanja na snagu ovih zakonskih propisa. I tu dolazimo do određenih komplikacija. Nama Europski parlament ne može E, iznijeti neke konkretne zahtjeve što se tiče vrsta tog instrumenta. Mi želimo da čitav postupak bude vjerodostojan i ne možemo na to čekati deset godina. Dakle, ne možemo čekati deset godina prije nego što fond dobije dovoljna sredstva koje bi omogućio da se krene u postupak sanacije. Bitno je da to zamčimo, dakle istovremeno moramo imati jedan javni instrument, jedan instrument javne prirode i želim pritom naglasiti da e, se to da to ne treba ići iz sredstava e, poreznik, poreznih e, obveznika. Dakle, doprinos bi trebao ići od banaka, a banke će same i biti u ostalom predmet postupka sanacije. Dakle, ne radi se ovdje samo o bankarskom sektoru, nego o svim tijelima koja su obuhvaćena ovim sanacijskim mehanizmom. Dakle, spomenuti financijski doprinosi trebali bi se plaćati sukladno utvrđenom riziku. E, to bi trebalo dakle ići iz sredstava banaka, a ne iz džepova poreznih obveznika. Postoji još, još jedno pitanje koje je vezano uz pitanje postupka bail-in. E, dakle, to je opet e, tema jednog drugog teksta Dakle, što se tiče tog postupka bail-in, trebali bismo imati jedan instrument koji bi mogao omogućiti korištenje fonda u trenutku kada dođe do situacije da e, su štedni polozi blizu tipa aktive A. Dakle, moram imati više kriterija za pokretanje postupka, potrebno je odrediti i rokove u, u tom tekstu i smatramo da bi to trebalo omogućiti veću razinu povjerenja na tržištu. Naime, zahvaljujući tom e, okidaču, znalo bi se kada će se krenuti u postupak bejlina, u kojem trenutku se e, može na raspolaganje staviti štedne pologe. Naravno treba razlikovati različite vrste štednih pologa, ali ono što je bitno jest da ako postoji e, intervencija u tom fondu, ako dolazi do prijenosa aktive, u tom slučaju mora postojati i taj mehanizam koji bi se pokrenuo postupak, a to znači da u tom trenutku treba e, biti dostupna određena vrsta aktive. E, bitno je odrediti datum stupanja na snagu pojedinih zakonodavnih tekstova. Naime, što se tiče dakle SRM-a i BRRD-a, to su e, zapravo dijelovi iste slagalice i moraju biti uzajamno spojivi, tako da postoji dosljednost kako ne bi došlo do remećenja unutarnjeg tržišta nakon stupanja na snagu ovih propisa. E, to je nešto što smo već spomenuli na prvoj razmjeni mišljenja. Dobili ste amandmane. Kolege su predložili amandmane. Ja ću isto tako imati nekoliko dodatnih amandmana koji zapravo ne odstupaju od ovih načela koje sam vam iznijela i nadam se da će to omogućiti da dobijemo jedan e, kvalitetniji tekst u konačnici. Hvala. Zahvaljujem Korin e, Vertman Kolu ime Europske pučke stranke. Hvala. Ja bih htjela zahvaliti Elisi na vrlo konstruktivnoj suradnji. Uistinu cijenim našu zajedničku predanost i činjenicu da želimo da ovaj postupak završi brzo, naravno ne na uštrb kvalitete. Mislim da svi osjećamo da je potrebno hitno povući neke poteze. Prijedlog o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu je jedan od temeljnih stupova bankarske unije. Prema tome mi s naše strane u parlamentu moramo poduzeti sve kako bismo došli do sporazuma prije europskih izbora. Mislim da je to vrlo bitno iz moje perspektive. Naravno, e, ne možemo u tome posao odraditi sami, prema tome dio će ovisiti o tome koliko će se stvari brzo odvijati u vijeću. Slažem se sa Elizom da je smjer koji je komisija zacrtala u načelu dobar i nadam se da ćemo uspjeti uvjeriti vijeće e, u to. Zatim e, drugo je bitno spomenuti načelo vezano uz ono što smo postigli temeljem jedinstvenog nadzornog mehanizma. Marian Tyson je odradila izvrstan posao. U vezi sa BERD-om se također odvijaju razgovori, prema tome e, smatram da je bitno da dođemo do nekih zaključaka. I tu se stvar komplicira što se tiče BRRT-a jer još ne znamo e, kako će se završiti e, pregovori vezano uz sanaciju i restrukturiranje banaka. Prema tome, imam nekoliko pitanja vezano uz jedan od amandmana koji je Elisa spomenula, a to se tiče tiče se štediša i njihovih preferencija. Mislim da je to nešto što moramo riješiti u okviru direktive o sanaciji i restrukturiranja banaka i mislim da moraju biti isti kriteriji na razini čitave Europske unije. E, pitam se da li ovaj amandman je suprotan e, onome što se tiče ishoda e, iz ovih pregovora nije vjerojatno da će to biti tako, međutim mislim da i to treba uzeti u obzir. Što se tiče područja primjene, slažem se da sve banke moraju biti obuhvaćene tim mehanizmom, to smo učinili i kada je riječ o jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Nadalje treba razjasniti što ćemo s manjim bankama. One ne spadaju pod analizu kvalitete aktive kroz taj postupak i mislim da bismo trebali ocijeniti aktivu svih banaka prije nego što počnemo primjenjivati SSM ili SRM. Naime, to ne bi bilo moguće, ali moramo imati jasnu predođbu o tome na koji način e, posluju te manje banke, jer one također moraju dati svoj doprinos fondu e, u odgovarajućem omjeru ali isto tako mogu i imati neke pogodnosti iz tog fonda, dakle moramo vidjeti u kakvom su one stanju. E, za mene je to uistinu nešto što je veliki upitnik. Što se tiče uloge komisije, o tome smo govorili ovdje i u vijeću, slažem se s onima koji kažu da ne smijemo ograničavati diskrecijske ovlasti komisije. Naravno da komisija mora imati određene ovlasti jer e, s obzirom na pravnu osnovu ovoga prijedloga, a što se tiče nadležnosti e, komisije u području državne državnih potpora, e, to je također bitno. Međutim, moramo imati snažniju ulogu kada je riječ o izvršnom odboru i to je dio jamstava da ćemo imati pristup zajednice e, kada se bude primjenjivala ova direktiva i zato smatram da bismo se trebali baviti ne samo e, sastavom članova odbora i osim toga čini mi se dobrom idejom da komisija i Europska središnja banka imaju pravo glasa. Europska središnja banka ima određene ovlasti u području nadzora, imaju stručno znanje i smatram da bi bilo dobro da imaju isto tako i pravo glasa na tom odboru. U svakom slučaju interes zajednice mora prevladati u odnosu na pojedinačne interese država članica kada je riječ o izvršnom odboru. Zatim e, trebamo vidjeti e, koje su zadaće ovdje u pitanju, ali mislim da o tome možemo razgovarati kasnije. Što se tiče ovog e, fonda za sanaciju banaka, slažem se sa Elizom da nam treba zaštitni mehanizam, to više manje svi znaju, ali ne žele svi priznati. Dakle, treba nam taj zaštitni mehanizam. E, međutim e, ja sam oprezna e, da se to stavi kao uvjet za dogovor o SRM-u. Mislim da je bolje da djelujemo paralelno, da radimo paralelno, to je jedno složeno političko pitanje i zato smatram da eurozona osjeća da je to potrebno brzo riješiti u suradnji sa Ekofinom i mislim da je svima jasno da tu treba postići napredak. Postoji još jedno pitanje koje bih htjela izdvojiti, a to je pitanje povjerljivosti. Ovi planovi e, za sanaciju i restrukturiranje koje će banke podnijeti, naime, vijeće želi da se o tome raspravlja na plenarnoj sjednici odbora. Međutim, ti planovi sadrže velik broj povjerljivih informacija. Zato mislim da bi bilo rizično da se o tome raspravlja na odboru. Na taj način bi povjerljive informacije izišle vani i e, zato trebamo vidjeti kako će se izvršiti podjela ovlasti između e, izvršne i plenarne sjednice. Radujem se daljnjoj suradnji s kolegama i nadam se da ćemo svi zajedno ostvariti brze pomake. Što se mene tiče, to je pitanje koje mogu uputiti i tajništvu odbora. Na koji način se možemo uskladiti sa, e, sa drugim zakonskim tekstovima i kako postići napredak? Hvala. Silvi nije mogla doći u ime kluba zastupnika liberala. Ona mi je dala svoje bilješke pa ih mogu pročitati. A govorit ću, reći ću nešto i u svoje vlastito ime, ali to mogu i kasnije, nakon što budu uzeli riječ svi izvjestitelji u sjeni. Silvi dakle kaže da pozdravlja ovaj prijedlog, e, da je to nešto što smatra potrebnim, da je bitno da ovaj mehanizam e, podlježe svim kriterijima odgovornosti i da se slaže sa odredbama iz SSM-a. Dakle, da su to e, odredbe koje moramo imati i u SRM-u kao što su ostalo spomenuli Eliza i drugi govornici. Zatim što se tiče veze sa različitim zakonodavnim tekstovima, BRD-om i SRM-om, dakle to mora biti e, pravno zadovoljavajuće. Nadalje, smatra da veza između državnih potpora i e, sanacije je nešto što treba pojasniti, posebno što se tiče ovlasti i rokova za djelovanje komisije. E, naravno, manevarski prostor koji komisija ima je vrlo širok u području državnih potpora. Eksante doprinosi od institucija su konačno rješenje. Smatra također da je potrebno imati zaštitni mehanizam, ali da to ne bi trebao biti preduvjet za stupanje na snagu ovog mehanizma SRM-a. Bitno je da imamo tijelo koje će početi raditi. Rješenje se mora temeljiti na pravičnosti. Sve države članice koje sudjeluju moraju dati svoj doprinos na ovaj ili onaj način. Što se tiče glasovanja, nadzorno tijelo e, Europsko središnje banka treba biti tijelo koje će imati promatračke ovlasti, ali ne pravo glasovanja zbog razdvajanja ovlasti i e, mora postojati dobra ravnoteža između načela home and host. Dakle, tako da one e, zemlje gdje se nalaze institucije koje su sistemski bitne imaju veće pravo glasa. Zatim treba ulagati aktivu koja je, ima visoki bonitet, e, moramo voditi računa o zemljopisnoj različitosti, zatim e, klauzula o preispitivanju mora biti takva da se riješi pitanje dakle odvajanja e, rizika državnog duga i zaduživanja banaka. Zatim pitanje članka šestog i hoće li on prestati važiti ako nema zahtjeva o javnoj pomoći i mogućnost e, SRM-a da osniva savjetodavne odbore. Dakle, to je nešto što će se u svakom slučaju vidjeti tijekom samog postupka. To su bili kratki komentari. E, sigurna sam da E, ćemo moći i dalje izneti svoje komentare. Ovi komentari su bili vrlo kratki. I nakon toga prelazim e, na zelene. Sven, izvoli. Filip koji zajedno sa mnom e, prati ovo koji istelju u sjeni i dalje sjedi na sastanku odbora Idre. Idre, prije svega dopustite mi da se zahvalim Elizi na uloženom trudu i na svom radu. Komisija se izjasnila ovome i napredovala je radu u radu što je ključni element zahvaljujući SSM-u smo, koji smo ovdje izglasali i napadno smo radili kako bi on zaživio. Sada se nalazimo u trenutku kada e, trebamo donijeti odgovorne odluke jer zajednički zajedničko nadzorno tijelo bez zajedničkog SRM-a neće biti vjerodostojno. To je zapravo bit problema. A drugo pitanje koje moramo riješiti, koje će biti, koji će biti zajednički zaštitni mehanizam. Komisija tu daje rječenje. Iako ima problema iz prošlosti, tu države su prve koje su na udaru ako mehanizam Bailin ne bude dovoljan. Što se tiče Elizinog izvješća i amandmana koje ćemo vjerojatno predložiti, dopustite mi da kažem sljedeće. Prije svega, Jasno nam je da je izvješće članci 27. i 30. su oni kojima se pokušava u nekim područjima oslabiti uloga komisije. Teško je zapravo raspravljati ulozi komisije po cijelom ovom pitanju. Vidimo da postoji zanimanje za sadašnje pregovore u e, sudu Europske unije što u izvjesnoj mjeri može djelomično odgovoriti na pitanje pravne utemeljenosti. Međutim, prema predloženim člancima smatramo da komisija mora dobiti odgovarajuće ovlasti kako se ne bi dovela u pitanje pravna utemeljenost cijelog postupka. Treba dakle izbjeći sukob interesa i isto tako ne smije se cjelokupni postupak svesti na dnevnu politiku. Imali smo sličnu stvar kada smo govorili o SSM-u i e, Europskoj središnjoj banci. Prema sadašnjim ugovorima i prema dosadašnjoj sudskoj praksi vidimo da se mora biti dovoljno jak kako bi ispunio sve obveze želimo više pojašnjenja, a osim toga nadamo se da će vrlo skoro Sud Europske unije pojasniti što je moguće napraviti, a što nije. Elisa nadalje predlaže amandmane 72 i 78 gdje govori o javnim instrumentima zajednice. Smatramo da je to pravno nejasno. Jasno da aranžmani financiranja i zaštitni mehanizam kao i e, fond za ulaganje, da je sve to nešto što je još uvijek otvoreno. Međutim, ne znam treba li se to pojasniti u ovoj uredbi, tim prije pojmom koji sam po sebi nije dovoljno jasan. Imamo također sumnje u amandman 79. o apsolutnoj zaštiti ulagača. Smatramo da ulagače treba zaštititi, a na najbolji način bi se to učinilo da se izvješće Dimon u konačno usvoji. Na to već čekamo dvije godine. E, mislimo da je za velike ulagače bolje primijeniti sustav e, bail-in, a ne da čekamo da porezni obveznici krenu spašavati te ulagače. Jer ovo o čemu se govori, ovaj mehanizam od 100.000 e, to je nešto što barem iz perspektive zelenih se odlosi na male e, ulagače, a ne velike. E, e, također imamo e, također u amandmanu 34. Aj, pojmove vezane za konverziju, pa bi mi bilo drago da nam Eliza objasni malo više o čemu se radi. Isto vrijedi za amandman 65. Htjeli bismo zapravo znati što se krije iza tog amandmana gdje se briše mogućnost da zemlje članice traže da odbor još jednom se sastane i e, raspravlja u određenim situacijama vezanim za državu članicu. Mislim da postoje u osnovi jako dobri razlozi zašto bi se cijelokupni sustav trebao primjenjivati na sve banke, a ne samo na najveće banke. Čini mi se da ovakav režim prema kojem se kaže da bi samo banke u okviru SSM-a trebale biti u e, sustavu e, sanacije, dok bi se male banke prepustile državama, članicama, to je sustav koji nikada ne može funkcionirati. Zašto? Zato što će svakih 20 godina doći do jedne e, takve e, e, uredbe o sanaciji banaka. Na u Njemačkoj predlaže se da postoji sustav sanacije banaka na primjer u širem području Minhena i da se to radi recimo svakih 20 godina. U protivnom se neće na učinkovit način moći baviti s bankama. U Sjedinjeničkim državama način na koji su postupili je ispravan. Treba zapravo imati ustanovu koja će spriječiti da ponovno budu porezki obveznici ti koji plaćaju. Međutim, u nekim bankarskim ustanovama, a to je situacija koja postoji u Njemačkoj i u Austriji, Postoji sustav zaštite banaka koji već sada rade dio toga. E, rade dio onoga za što mi sada želimo napraviti europski sustav. Budući da oni to već djelomično rade, oni bi trebali izvajati manje u europski fond. I e, na taj način je upravo i E, sačinjen e, mehanizam sanacije u Njemačkoj, a europski bi se mehanizam morao zasnivati na tome. Dakle, ovakav zaštitni mehanizam bi se trebao napraviti na europskoj razini, a oni koji već imaju sličan mehanizam trebali bi plaćati manje u europske fondove. Za rješavanje problema također treba tražiti od banaka da kažu da se ovi problemi zaista mogu riješiti. Silvi Gular je rekla da mi imamo ista, moramo imati ista prava vezano za parlamentarnu odgovornost kao što smo imali u sličnim situacijama. Mi moramo tražiti e, pravo na informiranje i nadzor za Europski parlament i moramo vrlo jasno reći da bi se eh, takav eh, fond za sanaciju morao eh, moći puniti kako javnim tako i privatnim sredstvima. Dakle, želim čuti neka pojašnjenja Elize Ferreire i Drago mi je da ćemo surađivati, nadamo se da ćemo raditi brzo. Korin ima pravo kada kaže da moramo prije svega staviti kvalitetu u prvi plan, ali trebamo raditi i brzo. Hvala, ne vidim nikoga ovdje iz kluba zastupnika ECR-a, a sada dajem riječ predstavniku kluba zastupnika GUE. Da, hvala ti Sharon. Ja doduše nisam izvjestitelj u Sjeni, Kolega nije stigao zbog e, prometa i zbog toga se nismo još mogli dogovoriti, no općenito mogu reći da ovo izvješće smatramo dobrim i da je to izvješće koje ide u dobrom smjeru. Neke probleme koje ja vidim, a moramo još vidjeti kako će se razvijeti rasprava oko amandmana, je pitanje mehanizma Bejlina. Ideju smatram dobrom, dakle to da se pokušavaju zaštititi porezni obveznici, no s druge strane mi nije u potpunosti jasno hoćemo li stvarno uspjeti putem tog mehanizma postići taj učinak. Dakle, s jedne strane naravno trebamo osigurati da ta granica ostane takva kako je, dakle ta granica od 100.000 eura, ali šta je s onim štedišima koji su iznad toga, dakle to su i mala i srednja poduzeća koje ulaze u tu kategoriju i koji će zatim možda izgubiti najveći dio svog, svoje imovine. Dakle, moje pitanje hoće li to na posljedku dovesti do toga da na drugim mjestima opet moramo koristiti državne, državne, državnu pomoć kako bismo stabilizirali situaciju, kako bismo ju doveli u red i to je kod mnogih osiguranja tako, na primjer na području mirovinskog osiguranja, ako se tu putem bail-ina zapravo E, ako putem Belina nestanu ta sredstva, onda na neki način mi se čini da se tu radi samo o odgodi problema. To je ono što se ja pitam što se tiče mehanizma Belina, a vjerujem da ćemo u drugom krugu još detaljnije raspraviti o tome i da ćemo moći dati veći doprinos. Hvala. Okay, thank you very much. Um, Puno hvala. Prelazimo sada na glavani popis e, govornika. Kolega Klimce. Hvala, Sharon. Već je dosta toga rečeno, stoga samo još nekoliko primjedba s moje strane. Ovaj dosije smatram iznimno bitnim i zbog toga mi je vrlo žao što nije bilo mnogo kolega prisutnih kada je Liza dala svoje uvodno izlaganje. Moramo paziti da ne upadnemo u klopku, da nađemo rješenja za jedinstveni nadzorni mehanizam koji se ne slažu u svim točkama i koji nisu u skladu sa pregovorima o drugim dosijema, na primjer um, dosije o direktivi o sanaciji rješenju banaka. Zato mislim da je slično kao što smo to napravili kod ESM-a, da pokušavamo udružiti izvjestitelje, dakle i oni koji se bave BRRD-om, da i njih uključimo u postupak stvaranja jedinstvenog nadzornog mehanizma. Kao drugo, ovaj dosje je iznimno bitan, kao što je to i Korina napomenula, no baš zbog toga moramo osigurati visoku razinu kakvoća, na primjer pojam, pojmove koje koristimo u amandmanima su dosta kratki i stvarno se nadam da da ćemo imati dovoljno vremena za opširnije, ulaganje amandmana. Ne slažem se s Venom kada je rekao da treba nadzor napraviti drugačije nego što smo to napravili, što smo to napravili kod SSM-a. Ako uključimo svaku banku, pa i najmanju, onda mislim da to nije samo u neskladu sa subsidijarnošću nego i sa proporcionalnošću. I ako to izradimo onako kako što si ti Sven predložio, onda mislim da je to početak izlaza iz tih mehanizama i stoga to ne smatram pametnim. Što se tiče tijela za restrukturiranje banaka, tu imamo komisiju da Europska središnja banka i nacionalna tijela za restrukturiranje banaka prate situaciju i da zatim donesu odluku je li još neka e, banka sposobna se spasiti ili ne, a zatim će odbor donijeti konačnu odluku. Je li to stvarno dobar način postupanja? Mislim da i o tome moramo još raspraviti, to je dosta opsežan postupak, a isto tako se pitam ima li komisija stvarno te ovlasti da tu e, djeluje. Mislim da dakle o tome trebamo još razmisliti. Što se tiče fonda za restrukturiranje banaka, svi znamo da nam je taj fond potreban, ali svi isto tako znamo da njega nećemo moći opremiti dostatnim sredstvima preko noći, nego da će nam biti potrebno nekoliko godina, možda ne samo deset, nego i petnaest, dok u njega ne spremimo dovoljnu, dovoljnu količinu sredstava kako bismo mogli stvarno govoriti o tome da je taj fond dovoljno jak. Mislim da se sada govori o 55 milijardi, a ja mogu sam reći da, za, da je to za euro područje po mom mišljenju e, nedostatno. Fond koji je u Njemačkoj stvoren ima kao cilj 70 milijardi eura, dakle samo taj njemački fond. To je dakle nešto što se ne poklapa i e, isto tako pitanje da taj fond dok nije u potpunosti opremljen treba određene financijske zaštite mehanizme, to je točno, ali kakvi su ti mehanizmi, to ne znamo još, a prijedloge koje imamo mislimo da će na kraju krajeva ponovno opteretiti porezne obveznike, da će ih izložiti opasnosti. Hoće li to biti ESM e ili će se raditi o izravnoj dokapitalizaciji putem fonda, to je moguće izvesti samo ako imamo određena jamstva, a ta jamstva se ponovno odnose na porezne obveznike. Korištenje fonda i odluka o korištenju bi se trebalo donijeti tako da imamo šest glasa, šest glasa dakle odlučuju o tome, a dva glasa pripadaju 17 država članica koji će sudjelovati u tom fondu, u budućnosti će ih biti osamnaest, zatim imamo e, izvršnog ravnatelja, zamjenika ravnatelja i komisiju te Europsku središnju banku. Dakle, od šest glasa samo dva glasa predstavljaju osamnaest država članica. Mislim da to nije uravnotežen pristup. Kod Europske središnje banke pa i najmanja država ima jednako pravo glasa, a ovdje bismo za svih 18 država članica imali samo dva glasa. Dakle, ista težina kao komisija ili Europska središnja banka i mislim da to nije u redu. Još treba isto tako vidjeti što će se dogoditi sa nacionalnim fondovima za restrukturiranje. Njih imamo u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, u Austriji. Ti se fondovi trenutno izgrađuju pod razno raznim kriterijima i u razno raznim visinama sredstava, a ta se sredstva isto tako mogu koristiti za razne, u razne svrhe. Trebamo svakako vidjeti kako je to određeno i trebamo se osigurati da financijske institucije ne plaćaju dva puta, dakle da s jedne strane e, plaćaju i dalje u fond, u nacionalni fond, a da istodobno financiraju i Europski fond koji je u nastajanju, to će dovesti do financijskog opterećenja koje bi možda išao predaleko. Što nam još preostaje? Da, dakle i pitanje o tome gdje će biti taj fond. Ja nemam ništa protiv Brisela kao sjedišta ovog jedinstvenog mehanizma za restrukturiranje banaka, no s druge strane, kao što je Korina i rekla, to je bitni drugi stup bankarske unije. A ako ćemo odvojiti te stupove, dakle imamo s jedne strane Europsku središnju banku, imamo nadzor pri Europskoj središnjoj banci, a zatim imamo jedinstveni mehanizam za restrukturiranje koji nije u sjedištu gdje se nalaze prvo dvoje, već u Briselu. Dakle, je li to smisleno ili će to samo još otežati posao, a ne ga olakšati? To bih vam htio dati na razmišljanje. Još jedna zadnja točka. Rekli smo da sve to treba izgraditi na pravnom temelju e, članaka 114 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Dakle, to je mjera koja se koristi za u svrhu ojačanja unutarnjeg tržišta i stoga se koristi taj članak. Ako smo iskreni, onda se zapravo radi samo o ojačanju jednog dijela unutarnjeg tržišta, dakle samo europodručja to će možda čak dovesti do otežanja u situaciji cijelokupnog unutarnjeg tržišta. A s druge strane je zapanjujuće da kažemo da se uredba može izraditi na ovoj osnovi, a kod direktive o sanaciji restrukturiranja banaka govorimo da nam nije dostatna ta pravna osnova, nego da nam treba i uredba. Tu se mogu samo zapitati, mislim ja nisam pravnik, ali čini mi se da smo malo prefleksibilni i da bismo možda trebali pustiti pravnike da o tome još rasprave. Hvala. Um, uh, hvala, e, Hvala, hvala, Sharon. Vrlo kratko bih htio naglasiti da je pitanje o kojem danas razgovaramo izuzetno važno i treba napraviti vezu između ovog dosjeja i pitanja bankovne unije. Treba zapravo reći da ako to uspijemo izgraditi, da ćemo imati puno više povjerenja u sustav. Mogli bismo također smanjiti razlike u trošku ocjeni kredita u različitim zemljama Europske unije. Jer zaista nije u redu da jedna tvrtka u jednoj zemlji mora platiti dva puta veće kamate nego li recimo jedna u drugoj zemlji. A isto tako trebamo raditi na pitanju između banaka i e, države. Mi ćemo od sada do kraja tjedna uložiti nekoliko amandmana. Dopustite mi da se osvrnem na nekoliko pitanja koje su od ključne važnosti za ovu temu, a to je zaštitna mreža, takozvani čuveni backstop, zaštitni mehanizam. On će govoriti o zajmovima. Hoće li on omogućiti više povjerenja u taj sustav? Ako to bude slučaj, morali bismo već sada početi razmišljati na jedan takav zaštit, o tome da napravimo zaštitni mehanizam na europskoj razini. Moramo početi razmišljati o pravilima koje bi vrijedile u cijeloj zajednici. Radi se o važnom elementu kako bismo već sada mogli kako štedišama tako i građanima uputiti E, signale koje će govoriti o tom povjerenju. Drugo, morali bismo moći ulagati žalbe na odluke vijeća. Velik broj takvih e, odluka će se uskoro donijeti. Nakon što se izvrše one mjere o kojima je odluku donijela komisija, bilo bi važno da mi možemo uložiti žalbu na te odluke. Nemamo puno saznanja o tome, međutim želim privući vašu pažnju na to. Treće, način na koji će europski mehanizam restrukturiranja moći uspostaviti veze sa nacionalnim tijelima. I četvrta točka, kakav će biti veza između upravnog odbora između vijeća i Europske komisije. Odluke će donositi upravni odbor, a e, nakon toga će to potvrditi vijeće i nadzirati komisija. Htio bih da se bavimo tim pitanjima. Želim se zahvaliti svim kolegama koji su radili na ovom dosjeu. Nadam se da ćemo ga dovesti do kraja taj dosje ćemo ga privesti kraju. Naravno, morat ćemo poštovati e, zadane rokove. Drugim riječima, do europskih izbora moramo već riješiti ovo pitanje. Hvala. E, hvala. Sada riječ ima Herbert Dorfman. Hvala predsjednice. Wolf Klintz je već mnogo toga rekao što sam i ja htio reći, samo sam još jednom htio se osvrnuti na pitanje kako se obhodimo prema malim bankama. Ja se ne slažem baš s onim što je rekao kolega Sven Gigold da fondovi koji danas već postoje, e, a koje te banke koriste da oni ne bi bili sposobni za provođenje restrukturiranja zato što se to događa vrlo rijetko, dakle stvarnost pokazuje prvo suprotno da su ti fondovi kako sposobni identificirati i obraditi slučajeve koji se pojavljuju i da ih isto tako mogu onda i razumno restrukturirati unutar te bankarske skupine. Mislim da je vrlo bitno da kao što su to i rekli mnogi prethodni govornici, vrlo dobro razmislimo u kojem obliku mala male i srednje banke mogu biti uključene u ovaj fond. Jer želimo da ono što postoji danas, a što se pokazuje vrlo uspješnim tijekom krize i nadalje održi. Jedno rješenje bi sigurno moglo biti da se takve banke samo u ograničenoj mjeri opterete to jest da rizik koji oni čine da se uzme u obzir pri izračunu njihovog doprinosa fondu, no pitam se ako takav fond na nacionalnoj ili regionalnoj osnovi već u potpunosti pokriva rizike, što bi onda te banke još trebale dodatno uplaćivati? Dakle, što još možemo očekivati od Europskog fonda? I postavlja se još jedno pitanje, ima li uopće smisla izgraditi takav fond? Dakle, mislim da trebamo još pobliže pogledati taj problem, da moramo naći rješenje koje tim bankama pruža jednake mogućnosti na tržištu, jer ono o čemu sada raspravljamo će dosta koštati, a novac koji će banke uplaćivati ne dolazi iz zraka, nego dolazi od njihovih klijenata, odakle bi i moglo doći. Dakle, trebali bismo male i srednje banke također uključiti i e, ne dovesti do toga da e, one banke koje već imaju određene mehanizme zaštite, da ih e, opterećujemo dvostruko, samo zato što su prije sad već gledali pobliže na ovaj problem nego, nego mi. Gunnar Hogmak je sljedeći govornik. Puno hvala. I hvala svima koji su se javili za riječ. Izuzetno sam uvjeren nakon što sam saslušao sva vaša razmišljanja. Dakle, mislim da ovaj sustav e, za restruktiranje e, banaka, mislim da je nešto što nam ukazuje da tu direktivu treba donijeti što je prije moguće i to još za vrijeme ovog saziva parlamenta. Jer ako do toga ne dođe, s obzirom na različite filozofije i različite načine gledanja na rješavanje tog problema, da ćemo imati e, vrlo šaroliko zakonodavstvo. Jer e, to bi otvorilo put da mnoge stvari krenu krivu. Prema tome, moramo sve napraviti na način na koji će biti konsistentan sa sustavom garancija za štedne uloge. I e, te dvije stvari moraju biti osnova svega. Kada je komisija predložila SRM, ona ga je utemeljila na e, sustavu za e, restrukturiranje, što je čudan način rada. Međutim, ono što je bitno je reći da moramo stvari raditi po redu i znati odrediti prioritete. Drugo, ovaj postupak bail-in morao bi svugdje biti isti, bez obzira kakav će on biti i ne možemo imati jednu vrstu bail sustava s jedne strane e, i e, vezivati ga za samo određenu vrstu SRM-a. Jer mi zapravo na taj način stvaramo dva paralelna e, zakona, odnosno dve paralelne pravne potke i to istovremeno. Zaista mislim da bismo morali moći uspostaviti sustav u kojem će banke biti što jače moguće. E, gdje tko god stavlja novac u banku ili e, pak je vlasnik banke da neće e, moći izbjeći to da za slučaj gubitka mora snositi posljedice toga. Ipak moramo imati na umu da postoje i krizna vremena. E, svi smo govorili o zaštitnom mehanizmu i svi znamo da zaštitni mehanizam mora postojati i svi mi e, želimo da on ne bude baš kod nas, nego da on treba biti negdje drugdje i to je zapravo neka vrsta moralnog rizika kojeg bismo trebali izbjeći. Zašto? Zato što ako stvaramo sustav u kojem vlade i države članice ne mogu prihvatiti odgovornost ili mogu izbjeći odgovornost do koje dolazi što, zato što su propustili nešto napraviti, uvijek će biti netko drugi koji će se tim problemom baviti. Načuli smo e, da postoje rasprave o sustavu restrukturiranja. Bez obzira na to, on neće biti dovoljan ako cijeli sustav propadne u velikim razmjerima. Ne budemo li dakle mogli na različiti način djelovati koristit će se različitim instrumentima, uvijek postoji rizik da nećemo imati zadovoljavajuće financijske kapacitete da djelujemo. I to zapravo je nešto što se u ovom zakonskom propisu i dalje mora riješiti. Hvala. E vidim da sam e, sada sebe stavila na listu govornika. I e, moram reći da sam prilično u sukobu sama sa sobom vezano za ovaj prijedlog. S jedne strane, u potpunosti se slažem e, s time da je važno da se ovaj sustav uspostavi i da prijedlozi e, za bankovnu uniju se ostvare i da se ojačaju. Međutim, što se više time bavim, sve više se pitam jesmo li sve ovo trebali staviti u jedan jedini zakonski propis, budući da je jako složeno. Slažem se s onim što je upravo rekao Gunar, a to je da svi ti dokumenti i pitanje koliko fleksibilnosti ima da sve to stoji u direktivi o sanaciji i restrukturiranja banaka i jednostavno ne možemo imati situaciju u kojoj će jedan dio Europske unije raditi po jednim pravilima, a drugi po drugoj. Ono što se nalazilo u SSM-u e, ispada u jednom času da bi e, moglo ispasti još i gore, kao što nam je to naznačila Elisa, zbog načina na koje je to uklopljeno i sročeno u uredbi. Naravno, trebamo imati uredbe koje će odrediti tijelo za sanaciju i to ćemo nakon toga morati primjenjivati jer smo imali već slične slučajeve u prošlosti. Međutim, moramo se pozvati na direktivu o restrukturiranju i sanaciji banaka, a ne je jednostavno citirati. U BRD-u smo se pitali tko se treba, tko treba pokrenuti e, tu e, rezoluciju. Kaže se često da je to pitanje e, komisije. Dakle, ova sanacijsko tijelo, da je to neka vrsta paralele onoga što postaju u Sjednjim američkim državama. Međutim, e, u tijelu C e, Međutim, ono što naše države članice ne mogu e, to u potpunosti odraziti, jer ono što to tijelo radi u SAD-u je ne samo bankarski nadzor, nadzor nad bankama, nego također i svo stručno znanje da imaju financijski nadzor. i onda se kaže da su oni riješili samo male probleme, a kada dođe do velikih problema, čak i u Sjedinjim američkim državama oni se moraju krenuti nekom drugom da bi se sve što je potrebno napravilo. Kada govorimo također o pitanjima eh, ko će biti zapravo domaćin i tko će tu dolaziti. Ako imate jedan jedinstveni kontaktnu točku ulaska, onda se treba pitati zapravo gdje će se to rješavati. I e, zato bi se zapravo e, trebalo raditi s sustavom gdje bi bilo više struko mogućnosti ulaska te ako jedan e, jedna ulazna točka nije u redu, onda da se obratimo jednoj drugoj takvoj mjestu ulaska. Međutim, e, to je nešto s čime bismo se mi zaista morali porabaviti u Europskoj uniji, vidjeti e, kako to treba riješiti i naravno sve skupa je drugačije ako nije dio SSM-a nego ako to obrađujemo zasebno. Sve bi se to primjenjivalo na sve zemlje članice i nijedna se ne bi od toga mogla izuzeti. Međutim, način same primjene će biti drugačiji ovisno o tome jesu li banke u SSM-u ili nisu. Međutim, sve banke jesu dio SSM-a. Ne znam, Čini mi se da sve to skupa postaje dosta složeno i pitam se zašto to radimo jer tu zapravo podrivamo cijelu ideju i cijel sav naš e, pravilnik i poslovnik i čini se kao da se sve banke nisu jednako pravne. moramo vidjeti da li postoji jedna skupina sami e, pravila za koje se pitamo treba li se on proširiti ili ih treba jednostavno ograničiti na SSM i kakve zaštitne mehanizme tu treba unijeti. Ja znam da E, neke zemlje okljevaju da uđu u to, ali trebali bi ponovno to provjeriti. Što se tiče državnih potpora pak, moram reći da niti jedna banka, nitko se ne bi trebao pozivati na fondove jer oni nisu dio institucije e, niti jedne konkretne ustanove. Oni su jednostavno tu da pomognu u jednom času. To je e, radni kapital koji može omogućiti da se izbjegne stečaj. Neke se stvari moraju izabrati, hoćete li, na primjer, spašavati štediše ali e, treba vidjeti, e, to taj se fond može koristiti na primjer da se e, izbjegne da situacija bude lošija nego da se išlo pod steče. Dakle, postoji određene situacije u kojima se to može koristiti. I to je jedno od bitnih i glavnih razloga što taj fond postoji. Mi zapravo ovdje definiramo cijeli SSM kao prevelik da bi mogao propasti, a e, zapravo se ponašamo kao da ćemo ga mi spasiti. Moramo jako pažljivo e, poslušati što mi to govorimo i e, moramo gledati kako se to može podvrgavati mehanizmu državnih potpora, čak i onih zemalja koje nisu u tome. E, Švedska, na primjer, e, može tako primjenjivati taj sustav i onda mora biti podvrgnuta sustavu državnih potpora dok se dvije ili tri zemlje mogu ujediniti i zapravo na taj način izbjeći e, mogućnost da se to e, podvuče pod kapu državnih potpora. Dakle, ako taj fond zaživi, onda zaista se moramo pobrinuti da on da očekivane rezultate. i mora se moći nadzirati kako je taj fond radio, dakle ex post kontrola, da se vidi da je uloženi novac zaista poslužio. E, moramo tim više tražiti takvu kontrolu jer možemo pretpostaviti da vrlo vjerojatno nećemo od prve uspjeti. Pa, dakle, sve treba kontrolirati i moramo pokušati da onda u drugom ili trećem pokušaju sve napravimo dobro. I ja ću se, dakle, nekim od tih pitanja pozabaviti kroz neke od mojih amandmana. I još imam ljude na listi. Astrid Luling za početak i troje ili od drugih kolega. Da, e, Astrid Luling ima prva riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Najprije se želim ispričati zbog kašnjenja. Morala sam biti na glasovanju u odboru za prava žena. Imamo prijedlog direktive o kvotama. Htjela sam biti nazočna na glasovanju, pa zato nisam bila nazočna tijekom izlaganja izvjestiteljice Htjela bih iznijeti nekoliko općih napomena i istaknuti, kao što svi znamo, da je ova uredba vrlo važna e, zato što ima veliku težinu jer osnivanje fonda jedinstvenog e, mehanizma za sanaciju banaka e, mora ispuniti određene preduvjete, a mi u Europskom parlamentu Moramo pokazati da smo u stanju solidno odraditi posao u odnosu na pokušaje koji će sigurno doći od strane vijeća i nekih država članica da se to ugrozi. Povjerenik Barnje je dobro učinio da iznese jedan solidan prijedlog usprkos činjenici da je pravna osnova pomalo slabašna, to je istina. Ali kao i on, ja sam mišljenja da je trebalo nešto poduzeti jer sanacija banke je pitanje koje će uvijek biti osjetljivo i to će zapravo biti znak da nadzorne aktivnosti nisu uspjele, posebno s obzirom na sve posljedice koje to sa sobom nosi i zato situacija mora biti jasna, što je jasnija moguća. Što bude više nejasnih područja, to će biti veća opasnost da dođe do daljnjih kriza. Smatram da je neovisnost institucija i tijela koja ćemo osnovati upravo ključna stvar u ovim odredbama jer to će nas dovesti do donošenja teških odluka i zato moramo sve poduzeti da bi se odluke donijele ne u kontekstu nacionalnih interesa nego imajući u vidu opći interes, europski interes i sve ono što omogućuje državama članicama da ovaj proces usmjere u pravcu koji njima pogoduje treba zapravo spriječiti. A to se tiče naravno institucija i struktura za donošenje odluka kao i instrumenata, zatim e, raspodjele dužnosti između zemlje podrijetla i zemlje domaćina. Potrebno je da se tu odredi prava mjera i dobra ravnoteža. E, htjela bih e, ponoviti da moramo posebno obratiti pozornost na sve spomenute teme i ja bih se mogla kladiti da će države članice sigurno pokušati ponovno vratiti ono što su navodno dale. Dakle, tu treba biti oprezan, a vjerujem isto tako da će komisija e, biti naš saveznik u tom smislu. Da kako ako se slažete sa mnom e, u smislu ovih, e, općeg usmjerenja. Što se tiče amandmana, možda je prerano o tome govoriti, ja imam namjeru predložiti amandmane, ali neću sada ulaziti u to. A vezano uz načelna pitanja, ja sam mišljenja da trebamo igrati igru i da zapravo trebamo ići u smjeru e, jedinstvenog e, sanacijskog mehanizma i na kojemu će počivati Europska bankarska unija. Ne možemo stvoriti nekakvu građevinu koja će se urušiti jer e, to bi zapravo značilo nove probleme još većih razmjera i eto to bi zapravo bila bit e, mog javljanja za riječ, a e, što se tiče detalja o tome možemo kasnije nakon što amandmani budu predloženi. Hvala. Hvala. Neki su zatražili dva puta riječ, nažalost ne mogu to dopustiti. Na kraju ćemo imati glasovanje, imamo mnogo govornika, a moram dati isto tako riječi izvjestiteljici na kraju. Pita Simon. Hvala Sharon. Ja bih se nadovezao na ono što je malo prije rekao kolega Hukmark i što je austrijski kolega također spomenuo, a to je pitanje koja će razina u buduće se baviti kojim bankama i zatim isto tako pitanje konzistentnosti našeg zakonodavstva vezanog uz banke. I meni se čini da imamo bankarsku uniju i da se krećemo u različitim područjima što se tiče banaka potpuno različitom brzinom i moramo bi paziti da na kraju dobijemo nešto što se uklapa. I potpuno se slažem sa Gunarom da moramo pogledati, dakle, završili smo pitanje nadzora, ali da s druge strane zakonodavstvo vezano uz sanaciju i za restrukturiranje i uz zaštitu šednih pologa moramo dovršiti kako bismo zapravo imali zajednički temelj i onda tek mogli raspraviti o daljem, daljem razvoju. Čini mi se da sada imamo pri ta tri dijela zakonodavstva jedan cilj koji imamo pred očima, no da kod pojedinih aspekata gdje e, već e, na neki način zacrtavamo jednu liniju za budućnost, da tu ne znamo hoće li to biti dobro povezano, hoće li, hoćemo li stvoriti velika konfliktna pitanja, e, a još uvijek nismo dovršili ova druga dva područja. Isto tako želim govoriti o jamstvima. Ako želimo jednaku brzinu pitanja jamstva i pitanja nadzora, onda moramo e, imati na umu da smo kod nadzora odredili da samo oduđene banke podliježu izravnom nadzoru Europske središnje banke. I stoga se moramo postaviti pitanje hoćemo li kod tog pitanja koja će se razina na posljedku uključiti u jamstvo da možda izradimo sličnu strukturu kao i kod nadzora. I u tom smislu bih predložio jedan paralelni sustav što se tiče tijela za, to fonda za restrukturiranje banaka. Ako želimo donijeti još daljnje propise, onda moramo pitanje nadzora još jednom promisliti. I vrlo konkretno i ja mislim u ovom trenutku da ove točke o kojima trebamo raspraviti, a koje se tiču velikih prekograničnih banaka, da moramo raspraviti o njima zasebno od malih i srednjih poduzeća jer e, postavlja se opće pitanje treba, li nam regulativa za male banke, a na posljedku bismo mogli doći do zaključka da jednostavno ne želimo restrukturiranje malih banaka, nego da ih želimo e, prepustiti, e, dakle, prepustiti da odu insolventnost i gotovo. Ta mogućnost bi trebala i dalje ostati. Nadalje, što se tiče pitanja toga tko će okinuti postupak restrukturiranja, to smo već ovaj puta spomenuli, a tu se želim nadvezati na ono što je kolegica Luling netom rekla, dakle da će se neuspjeh neke banke izjednačiti sa neuspjehem nadzora. Da, ali utoliko će se možda i neuspjeh restrukturiranja staviti na jednu razinu sa Europskom središnjom bankom. Dakle, imamo odbor za restrukturiranje s jedne strane, a s druge strane imamo neke koji raspravljaju o tome hoće li samo okidanje tog postupka restrukturiranja treba, trebati spasti pod Europsku središnju banku. Dakle, prvo bismo trebali imati zakonodavstvo za restrukturiranje koje je u tijeku, koja radi, a moglo bi na kraju doći do toga da ono tijelo koje je odgovorno za to da se pokrene restrukturiranje, dođe do zaključka da je to potrebno, a država u kojoj se nalazi pojedinačna banka iz e, mnogobrojnih razloga se izjasni baš za suprotno. Što se događa u tom slučaju? Onda ta država mora se boriti da ne doći do onoga što je nadležno tijelo koje se bavi restrukturiranjem odredilo. Možemo li se zamisliti to da e, Njemačka savezna republika počinje se suprotstavljati Europskoj središnjoj banci zato što ne žele restrukturiranje. Možemo li si zamisliti koliko će to oštetiti e, renome Europskoj središnjoj banci ako bude suočena sa takvom, takvim slučajem. Dakle, to su vrlo teška pitanja o kojima moramo raspraviti, no možda ne moramo o tome raspraviti danas. Naravno, morat ćemo to napraviti i budući nemamo rok za podnošenje amandmana, no moramo isto tako razmisliti da ako donosimo obvezujuće propise, da onda moramo i brzo završiti druge stupove bankarske unije ukoliko želimo da imamo jednak temelj za sva tri zakonodavna područja. Hvala, Marijan. Dank voorzitter. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Ako mi dopustite, ja bih htjela nešto reći vezano uz područje primjene ovog prijedloga. Već eh, dugo razgovaramo o primjeni jedinstvenog pravilnika na 28 država članica. Želimo imati ista pravila za banke na čitavom području. Što se tiče jedinstvenog e, nadzornog mehanizma, takozvani SSM-a, one države koje sudjeluju u tom mehanizmu moramo vidjeti dakle koje banke u tim zemljama e, spadaju pod to, a tu bi nam mogao pomoći jedinstveni nadzorni mehanizam kada je riječ o bankama koje su pod izravnim nadzorom Europske središnje banke. Ako sam dobro shvatila jedinstveni nadzorni mehanizam, tu smo se opredijelili za sustav koji ne počiva na dva stupa, nego da imamo, nego smo rekli da ćemo imati jedinstveni mehanizam. Naravno, to treba počivati na nekim pragmatičnim osnovama tako da možemo razlučiti one koje su pod izravnim nadzorom Europske središnje banke i banke koje su načelno pod nadzorom nacionalnih nadzornih tijela, što isto može sasvim dobro funkcionirati. Zatim imamo Europsku središnju banku koja može u svakom slučaju intervenirati u slučaju pojedine banke. Dakle, tu bismo opet imali jedan sustav pokretanja postupaka u slučaju da je situacija to odobrava. E, mislim da moramo diverzificirati banke, e, dakle razlučiti one koje su obuhvaćene se samo od onih koje nisu. manier organiseren. Dakle, tu se postavlja i pitanje učinkovitosti organizacije rada. Ako pogledamo različite instrumente za restrukturiranje banaka, onda moramo e, uzeti u obzir koliko je djelatnika potrebno da bi se vršio nadzor nad 6000 banaka. Ako opet imamo diferencirani pristup, onda čitava situacija postaje složenijom možda se stvari onda neće odvijati onako kako bismo očekivali. E, postavlja se i pitanje koliki će doprinos banke morati davati u fond. E, to bi naravno trebalo ovisiti o procjeni rizika i poslovnom modelu, ali ako sam dobro shvatila, e, zahvaljujući ovoj uredbi za sanaciju i restrukturiranje banaka, dakle tu bi se trebale stvari objasniti. Meni to se čini razumnim, ali e, moramo vidjeti koje će banke dakle biti obuhvaćene tim mehanizmom za sanaciju i restrukturiranje banaka. E, moramo isto tako postići da sustav u cjelini funkcionira. Hvala. Dziękuję Pani e, Nawiązując... Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Ja bih htio se osvrnuti na ono što je do sada već rečeno, morali bismo jasno reći tko će sudjelovati u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Htio bih vas podsjetiti na početku da zemlje koje nisu u eurozoni, dakle ako one postanu dio jedinstvenog sanacijskog fonda, onda e, moramo tu stvar privesti do kraja, znači da bi trebale sudjelovati i u ostalim mehanizmima. Pitanje o tome e, je li integritet unutarnjeg tržišta nešto što ćemo moći sačuvati. E, ja vam mogu samo reći iz vlastitog iskustva, dolazim iz Poljske koja još uvijek ne spada u eurozonu, smatram da ovaj korak Europske komisije zapravo predstavlja korak unazad u usporedbi sa onime što smo uspjeli ispregovarati kao kompromisno rješenje, a u vezi sa jedinstvenim nadzornim mehanizmom. Sudjelovanje u tom mehanizmu za bilo koju državu članicu izvan eurozone isto tako bi značilo i nužnost sudjelovanja u jedinstvenom mehanizmu za sanaciju i restrukturiranje. A e, tu su stvari bitno drugačije nego u slučaju jedinstvenog nadzornog mehanizma i tu e, u stvari dolazimo do problema. Vrlo je teško prihvatiti prijedlog e, vezano o raspodjeli glasova na samom odboru e, mehanizma za sanaciju banaka između zemalja podrijetla i zemlje domaćina, interesi zemlje domaćina mogu biti potpuno drugačiji, a to će se i pokazati s vremenom, tako da e, nepoštivanje glasovanja zemlje domaćina predstavlja rizik e, na koji mi nismo spremni pristati. Imam osjećaj da svaka zemlja domaćin na odboru za sanacijski mehanizam mora dobiti jedan glas, e, kao što vrijedi i za zemlje podrijetla. Ako preuzmemo model iz jedinstvenog nadzornog mehanizma i ako se može ostvariti neka financijska dobit slijedom prekograničnih aranžmana, onda koncept načela da nema zemlje koja bi lošije prošla bi zajamčilo da nitko, niti jedna zemlja neće snositi veći trošak u odnosu na situaciju u kojoj ne bi postao jedinstveni sanacijski mehanizam. Dakle, tu se zapravo postavlja pitanje ima li komisija uistinu dobre namjere i hoće li dovesti do optimizacije troškova e, na području Europske unije. Meni još uvijek nije jasno vezano uz odluku komisije o mehanizmu za sanaciju Hoće li e, dakle to biti podložno mehanizmu posredovanja? Ovlasti Europskog tijela za nadzor banaka odnosit će se samo na odbor za sanaciju, a zemlje koje su još uvijek izvan eurozone i koje bi zapravo mogle dobiti povoljniju raspodjelu glasova jer ako se sjećate bilo različitih modela. Dakle, to nije zajamčeno u mehanizmu za sanaciju banaka. I um, u konačnici dogovor koji se postigne mogao bi biti zapravo nepristran. A prijedlog komisije ovdje jasno odbacuje uh, takav prijedlog. Aktivnosti Europske središnje banke u okviru zajedničkog nadzornog mehanizma preklapaju se sa nadležnostima i zadaćima u okviru jedinstvenog e, sanacijskog mehanizma. Dakle, naravno, osnovni je cilj toga da se riješi situacija, da se suzbiju posljedice kriznih situacija. Ako uzmemo u obzir institucionalni ustroj, e, još uvijek nam nije zapravo jasno da li e, koraci koji se poduzimaju temeljem sanacijskog mehanizma, da li će se oni odnositi samo na sanaciju ili ovdje pokušavamo suzbiti postojeći rizik zbog nedostatka vjerodostojnosti. E, naravno, to ćemo sve izložiti u amandmanima. Hvala. Vidim da je Viki ovdje, pa želim dati riječ. Hvala, ja sam bila također odsutna jer sam bila na sastanku drugih odbora. Što se tiče zaštite jedinstvenog tržišta i državnih potpora, vrlo je bitno da bude jasno da se i dalje primjenjuju pravila o državnim potporama, dakle bez obzira na jedinstveni sanacijski mehanizam. Čak i ako odluku donese naddržavno tijelo, e, još uvijek se primjenjuju pravila o državnim potporama. To su pravila koja su vrlo bitna da se osiguraju isti kriteriji na jedinstvenom tržištu. Isto tako je važno da se e, prekine veza između dugovanja država i banaka. To je naš krajnji cilj. E, malo me je zabrinula ideja da se briše e, spominjanje državnih potpora u amandmanu 28. Mislim da treba jasno reći da će se pravila o državnim potporama i dalje primjenjivati. Što se tiče zaduženja komisije, e, dakle, s jedne strane je ona zadužena za zaštitu tržišnog natjecanja, s druge strane za restrukturiranje banaka. Dakle, moramo razdvojiti te dvije ovlasti kako ne bi došlo do sukoba interesa. Što se tiče uloge komisije, e, drago mi je da ste izbrisali da komisija može samostalno pokrenuti postupak restrukturiranja i sanacije. To bi uistinu pokrenulo čitavu lavinu pitanja, pitanja koja se tiču i Europskog tijela za nadzor banaka, mi smo dali e, obvezujuće ovlasti za posredovanje tom tijelu i što onda to znači kako se to odražava na ulogu komisije. Mislim da to još treba promisliti. Drago mi je da su se svi izvjestitelji u sjeni složili da e, treba postojati veza između ovog mehanizma i SSM-a. Ja mislim da bi bilo dobro da se i zakonski tekstovi povežu tako da u budućnosti ako dođe do promjene ove direktive o sanaciji i restrukturiranju banaka. Ako se to promijeni u e RRD-u, onda e, želimo da to bude ugrađeno i u SRM. Dakle, moramo se pobrinuti da ti instrumenti budu međusobno usklađeni. E, mnogi su kolege spomenuli činjenicu da okidač za korištenje fonda nije u skladu sa izvješćem našeg odbora. To isto tako treba pripaziti. Nije mi zašto, jasno zašto su e, isključene ovlasti vezano s Bejlin. E, dakle, to mi nije potpunosti jasno zašto se to ukida. Što se tiče pitanja zemlje domaćina i zemlje podrijetla, E, tu smo već čuli nekoliko komentara, neki predstavnici zemalja domaćina su uzeli riječ. Brine me da je članak 51. u e, modelu glasovanja orijentiran prema zemlji podrijetla i mislim da će to vjerojatno biti problematično za neke novije države članice. Što se tiče planiranja, e, voljela bih da tijela zemlje domaćina imaju veći udio u pripremnom radu. Što se tiče donošenja odluka u komisiji, e, mislim da bi ona trebala biti. Žao mi je što se neće smatrati odgovornom za bilo kakav budući trošak. Mi se moramo pobrinuti da ovo neće e, predstavljati opasnost za proračun Europske unije. Dakle, to treba vrlo jasno staviti e, i vrlo jasno naznačiti. Trebamo poštivati ulogu koju imaju nacionalni parlamenti, a zemlje koje ne sudjeluju u ovome mehanizmu, čuli smo sada upravo kolegu iz Poljske, moraju isto tako e, biti zastupljeni na odboru, odboru čak i ako ne sudjeluju u samom mehanizmu. Htjela bi da se koristi formulacija e, koja e, govori o zaštitnom mehanizmu iz e, perspektive proračuna, e, dakle ako netko smatra da se to može odraziti na poreze, da netko može na to upozoriti. E, znam da su neki kolege zabrinuti zbog činjenice da se stvari odvijaju sporo kada je riječ o odobrenju za bankarsku uniju. Međutim, smatram da čitav ovaj sustav mora biti pravno jasan, jer posljednje što želimo je da imamo odluku koju ćemo donijeti na brzinu, a koja će onda proizvesti pravnu nesigurnost u budućnosti. Treba nam pravna sigurnost i to podrazumijeva odgovarajući demokratski nadzor. Hvala Filip, e, jesi li ti možda zatražio riječ, nije mi bilo sasvim jasno. Ne, sve ne možeš dva puta dobiti riječ, evo Filip može dobiti riječ ako želi. Žao mi je, čini mi se da tu pokušavate stvoriti neki presedan, e, međutim e, ako nitko novi ne želi uzeti riječ, onda ponovno dajem riječ Elisi. Well, thank you very much. I'll speak in English to be faster because now I understand. Govorit ću na engleskom da budem brza, brže, ali svačem da smo malo za ostatku. Neću pokušati odgovoriti individualno na sve primjedbe koje su govornici iznijeli. Mogu samo reći da sam pažljivo zabilježila sve komentare i e, sugestije i da ću pokušati iz ovog dobrog duha suradnje i željem za napretkom izvući ono što, što bude mogla. Vrlo sam osjetljiva što se tiče potrebe za uspostavom BRRD-a, kao što je jednom spomenula, dakle ovaj okvir, i s druge strane da on bude u potpunosti kompatibilan sa SRM-om, jedinstvenim mehanizmom za restrukturiranje. Što se tiče tih osobitosti da imamo SSM i SRM, moja interpretacija, mislim da bismo se trebali držati toga, to je slično onoga što je opisala kolegica Tisen, dakle, radi se o univerzalnošću banaka koji su pokriveni tim e, mehanizmom, ali naravno postoji to pitanje gdje imamo za banke u određenoj zemlji SSM, a gdje imamo SRM, jednače inače to neće imati smisla. Dakle, moramo zadržati na umu da ako imamo jako nadzorno tijelo koje izravno ili neizravno ima pune ovlasti nad bankama koje su ustanovljene u određenim državama članicama, da je onda neizbježno također imati i zajednički postupak za restrukturiranje, to je samo nastavak toga i naravno je jedinstveni fond za restrukturiranje, dakle sve je to povezano. A naravno, s druge strane, ne možemo imati slučajeve kršenja unutarnjeg tržišta. Dakle, mislim da svi mi shvaćamo da je potrebno postići tu kritičnu ravnotežu i da to moramo isto tako uspješno izvesti. Drugi aspekt se tiče različitih stupova te strukture. I tu mi je žao što je Peter Simon međuvremenu napustio dvoranu, jer mislim da je stvarno istina da imamo dakle sustav osiguranja štednih pologa, imamo zajednički nadzor, imat ćemo zajedničko restrukturiranje također, to je jedinstveno restrukturiranje, ali nemojte zaboraviti da ta tri stupa imaju svaki za bankarsku uniju drugačije značenje, jer ako imamo jedinstveno nadzorno tijelo, imat ćemo jedinstveno tijelo za restrukturiranje, imat ćemo i jedinstveni fond, no što se tiče zaštite štednih pologa, tu imamo sustave koji su individualni. Dakle, nemamo nikakvu vrstu ustanovljenje suradnje što se tiče zaštite štednih pologa građana koji su unutar zajedničkog nadzora i zajedničkog strukturiranja. Dakle, to treba vrlo jasno zadržati na umu. Štediše ćemo zaštititi u onim ekstremnim slučajevima samo do 100.000 eura. I to nas dovodi do vrlo važnog pitanja, a to je dakle, očuvanje unutarnjeg tržišta i jedan mehanizam koji će uvesti veću razinu jasnoće oko toga koliko će nam biti moguće koristiti mehanizam Bailin. To je sustav gdje smo se jako potrudili ustanoviti tu zajedničku strukturu, a naravno potrebno ići i u harmonizaciju, dakle između jedinstvenog mehanizma za, za restrukturiranje i nacionalnih mehanizama. Ja fond za restrukturiranje ne smatram povratom sredstava, ja smatram to jednim kapitalnim instrumentom koji će nam omogućiti provesti sve one djelatnosti koje ćemo morati provesti kako bismo restrukturirali jednu instituciju. Mislim da je vrlo dobro isto tako naglasiti da nisu svi polozi jednaki, dakle velike pologe ne možemo obraditi na isti način kao i poluge malih i srednjih poduzeća, tako da se nadam da ćemo moći izraditi jedan zajednički stav oko toga, no neću moći objasniti građanima da imamo fond koji će kojim ćemo zaštititi neke neke aktive, a da za štedne pologe imamo samo nacionalne zaštitne mjere kao zadnji izlaz u slučaju nužde i to samo do 100.000 eura. To nije ono što mi želimo. Mi želimo naravno imati i institucionalne financijske mehanizme. Moramo ostvariti suradnju između tih zaštitnih mehanizama, no isto tako moramo i građanima koji nisu dio tih e, sustava zajamčiti, pa mogla bih reći ne sličnu, slično jamstvo u nekoj situaciji, nego barem neka jamstva. Zatim imamo i pitanje financiranja. Mislim da se svi slažemo oko toga da će ta financijska sredstva e, morati biti dostatna kako bi imali vjerodostojnost i moramo naći neki način na koji ćemo osigurati da to neće biti samo e, papinati papirnati tigar, dakle nešto što će, što će biti samo na papiru djelotvorno, nego da će to stvarno biti i funkcionalno i da će biti u potpunosti opremljeno. Zato ja čekam da vidim vaše doprinose i svačam da je taj problem sada i nešto što je vrlo osjetljivo u okviru vijeća, te se nadam da ćemo moći izraditi jednu zajedničku formulaciju kojim ćemo doista riješiti ovaj problem. Također sam zabilježila pitanja vezanih uz pravo glasa, te sam tu dobila razne poruke. Koliko sam shvatila, moramo putem prisustva institucija, zajedničkih institucija, zajamčiti jednu vrstu zajedničke kulture također što se tiče načina rada raznih dijelova izvršnog odbora i vidjet ćemo još kako ćemo to moći ostvariti. U svakom slučaju sam zabilježila što je rekla kolegica Corinne Wortman-Kohl, a s druge strane sam zaključila od Silvi da je ona ima određenu zadršku na svom tome da se da pravo glasa Europskoj središnjoj banci. Vamo vidjeti kako ćemo s tim postupiti. Naravno, imamo niz pitanja, ali shvatila sam da imamo određeno zajedničko razumijevanje što se tiče toga tko će okinuti postupak restrukturiranja. No mislim da moramo riješiti još dosta pitanja koje nismo spomenuli u današnjoj raspravi, a jedan od tih elemenata je nešto što je, na što je jedan kolega uputio, dakle pitanje tranzicije, ne samo dakle predučenja, ne samo e, što se tiče nacionalnih fondova, nego tranzicija sa procjene kvalitete imovine u način djelovanja sustava. To je preduvjet. Isto tako jedan jasan pravilnik i tu su se mnogi kolege na to osvrnuli. Dakle, jedinstven zajednički pravilnik što se tiče načina na koji e, se provodi restrukturiranje ili dokapitalizacija. Prije svega kada govorimo o prethodnoj dokapitalizaciji koju smo predložili u okviru BRRD-a, to jest vijeće je to predložilo, dakle kako bi se e, putem nacionalnih fondova može izvršiti dokapitalizacija, a sve to kombinirajući se sa mogućnošću ovog e, zadnjeg izlaza, zadnjeg sredstva i Pitanje kako to djeluje ako se nalazimo unutar SSM-a ili SRM-a. Zatim je bilo tu još i niz drugih pitanja. sam, zabilježila sam i primjedbe poljskog kolege i gospođe Luling. Dakle, morat ćemo raditi na vrlo jasan način i odrediti e, tu vezu između država članica i banaka koji su unutar bankarske unije i onih koji žele ostati izvan bankarske unije, a e, dio njih će biti pod BRRD-om, a ne pod e, SRM-om. Ovo je vrlo zahtjevan tekst, a zatim postoji još i niz detalja oko članaka. To su pitanja koje koje je iznio Sven i Vicky Ford. Mislim da je došlo u međuvremenu do promjene u brojkama, no unatoč tome smisa ovih amandmana koje sam ja uložila jest da se da veću ovlast kao što je i e, to dobro interpretirala Vicky Ford, dakle veću ovlast tijelu za restrukturiranje da ako tijelo za restrukturiranje donese određenu odluku, a e, nacionalno tijelo ne odobri to, da se može tu izravno uložiti prigovor. Mislim da će se to putem naših amandmana e, na jasniji način definirati. A isto tako što se tiče nacionalne suradnje, dakle, ono što sam ja htjela postići svojim amandmanima je da ne može doći do situacije da se odluka donosi na razini zajednice, a da se ta odluka e, sukobi sa fiskalnom, fiskalnim autoritetom država članica. Dakle, zapravo u praksi sam na neki način zabranila da dođe do te situacije. Ali možemo još e, dakle, na individualnoj razini raspraviti o tome i e, promijeniti moj nacrt ukoliko neki kolege smatraju da nije dovoljno jasno. U svakom slučaju vam hvala, pogledat ću pažljivo sve amandmane koje će kolege uložiti i zahvaljujem vam na ovoj otvorenoj raspravi koja mi je bila od velike koristi. Hvala vam. Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana je dosta kratak, dakle 18. listopad, no to smo već prethodno najavili i sustav za unošenje amandmana je e, bio odmah otvoren, e, odmah nakon što je uloženo izvješće ili se predi svi su bili obavješeni o tome i stoga je taj rok već dosta dugo otvoren. Molim vas uzmite obzir da je dakle rok za podnošenje amandmana 18. listopad u 5 sati. 18. sudnog ćemo raspraviti o tome. 25. sudnog ćemo o tome glasati u našem odboru, a u ožujku 2014. godine ćemo imati glasovanje o tome na plenarnoj sjednici, ako, a nadamo se naravno do tada postignemo sporazum sa vijećem. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je, samo malo, Dakle, imamo službenu raspravu o amandmanima uloženih na izvješće Hans Peter Martina. On ne može biti ovdje prisutan jer je zapeo u prijevozu, kao što je to bilo slučaj i sa još nekim kolegima danas, no uspio je e, napraviti izjavu koju ću ja pročitati u ime izvjestitelja što se tiče nekog mišljenja za jamstva Europske unije, Europskoj investicijskoj banci za gubitke pri financiranju u svrhu potpore investicijskih projekata izvan Unije. Dakle, Hans Mirta Martin nam poručuje sljedeće. Kao prvo želim se ispričati jer ću zakasniti na glasovanje danas, no došlo je do teške prometne nesreće na njemačkoj autocesti i do potpune blokade prometba. Što se tiče mišljenja. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni koji su surađivali to na vrlo pozitivan način e, i e, sa većinom izvjestitelja u Sjeni smo postigli vrlo dobre kompromise, iako je zatraženo odvojeno, e, glasovanje u dijelovima na uvodnu odbu C i H, no mislim da na kompromise C i H, no mislim da možemo usvojiti te kompromise. Vrlo smo važnu točku obradili, dakle radi se o posrednicima, o standardima za banke kao i korisnicima novčanih sredstava Europske investicijske banke. Sa usvajanjem kompromisa ćemo postići veću transparentnost što se tiče fondova Europske investicijske banke da ćemo imati kontrolne mehanizme financiranih projekata. Istodobno ćemo ukloniti spekulaciju što se tiče e, svih dijelova postupka. Želim pozvati izvjestitelje u sjeni i sve ostale govornike da e, još komentiraju e, izvješće i amandmane i e, nadam se da ću stići do kraja ove kratke rasprave. Dakle, to je to su bile primjedbe Hans Peter Martina ne znam, ne znam želi li neki izvjestitelj u sjeni govoriti. Da. Ja e, predstavljam gospodina Stolojana kao izvjestitelj u sjeni na ovom izvješću. Nakon e, rasprave unutar europskih pučana zatražili smo neke promjene, zatražili smo glasovanje po dijelovima što se tiče kompromisnog amandmana C koji počinje sa, koji se, gdje se radi o postupnom izuzimanju, o drugom dijelu C, da se o tome glasuje odvojeno. Za gospodina Solana i za nas e, u klubu Pučana, a vodili smo raspravu prošli tjedan nema mnogo smisla da investicije na području obnovljivih energija, da se njima daje prednost, zato što postoje neke zemlje koje još uvijek ovise o konvencionalnim izvorima energije i stoga ne bismo trebali njima prepriječiti napredak. To je argument e, za ovo, a zatim postoji još jedan drugi amandman što se tiče kompromisnog na H, uvodna odredba 4D, tu smo također zatražili glasovanje po dijelovima. Zadnja rečenica da se treba dati prednost malim decentraliziranim projektima za obnovljiv izvor energije. Mi smatramo da nije sada vrijeme određivati prednosti na ovaj način i da postoje neke države članice koje su uvijek, još uvijek suosednje sa poteškoćama, prije svega zato što ne bismo smjeli očekivati od zemalja izvan Unije nešto što ne očekujemo još od samih sebe. Dakle, to su argumenti za ovo, stoga bismo htjeli imati glasovanje po dijelovima na kompromis amandman H. Zatim što se tiče amandmana 78, njega smo povukli. On je izrađen od strane samog gospodina Stolijana. I e, to je već zabilježeno na glasačkom popisu. To su zapravo glavne točke u vezi naših promjena. Gospodin Stolijan zahvaljuje svim izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni. Suradnja je bila vrlo dobra i njemu je drago što sada imamo dovršeno ovo izvješće a njegovo mišljenje je bilo dosta kontroverzno na sastanku europskih pučenja prošli tjedan, no sada smo tu gdje jesmo i to je zapravo sve s naše strane. Ništa posebno što bih još htio nadodati nema. Hvala vam. Ispričavam se. Imamo još dva usmena amandmana koje je izradio klub zastupnika liberala, ali eto to je sve u redu. Hvala vam. U ime socijalista demokrata Eliza, hoćeš li ti govoriti u ime kolege Bermana? Da. U ime našeg kluba zastupnika želimo zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. Klub zastupnika socijalista demokrata u potpunosti podržava ove prijedloge. Prijedlog komisije je isto tako sam po sebi dobrodošao i to zbog više razloga. Kao prvo imamo novu odluku koja usmjerava aktivnosti Europske investicijske banke na područja koja će dovesti do socijalnog i e, napretka i u boljem su u skladu sa europskim zakonodavstvom. Što se tiče isto tako i dosljednosti sa drugim instrumentima Europske unije. Za nas je bilo vrlo bitno da imamo veći naglasak na promicanju napretka malih i srednjih poduzeća i na e, politici veznih uz e, klimu, uz klimatske promjene i prilagodbu klimi. Isto tako je vrlo došlo to što imamo sada jedan prijedlog koji proširuje jamstva Europske unije u e, idućem višegodišnjem financijskom okviru 2014-2020 sa mogućnošću produženja od šest mjeseci e, financiranja Europske investicijske banke. To je također od iznimne važnosti. Dakle, još jednom mi smatramo da je on, ovaj nazad izvješća poboljšava prijedlog komisije te nam je prije svega stalo do toga da zadržamo i povećamo zapravo zahtjev da Europska investicijska banka koristi e, održive mogućnosti financiranja sa e, dugoročnim napretkom i isto tako sa borbom protiv poreznih oaza. To je nešto na što smo vrlo osjetljivi. I isto tako se traži od Europske investicijske banke da bude transparentnija što se tiče financiranja kako bi bilo jasnije kamo idu sama sredstva. Uz e, ove točke o transparentnosti i poštivanju svih, e, svega onoga što smo e, uveli u sklopu borbe protiv poreznih oaza i pitanje jurisdikcije, stvarno Želimo podržati kompromisne amandmane u ovom obliku u kojem ih je izvjestitelj uložio i još jednom zahvaljujemo izvjestitelju na njegovom radu. To je poruka od strane kluba zastupnika socijalista demokrata. Sad u ime kluba zastupnika Brala Nils. Hvala. Ne, pa htio sam jednostavno načiniti nekoliko kratkih komentara. Mi u osnovi podržavamo sve kompromisne amandmane do oko kojih su se dogovorili na sastanku izvjestelja u Sijeni. Mi e, želimo da se javi borba protiv e, dakle, pranja novca i ne želimo da na Europska investicijska banka da se tu doda puno više birokracije. E, također sam kontakt želio nešto reći vezano za amandmane 24 i 16 i to kažem nakon e, kontakta koji sam imao sa Europskom investicijskom bankom. E, tu se zapravo odnosi o tome da se odmah prestane sa e, naime da radi se o tome treba li prekinuti plaćanje određenih sredstava ako Olaf e, otvori postupak jer to bi zapravo predugo trajalo. Olaf kaže da bi probleme mi mogli nastati zbog normi koje su uvrižene na tržištu. Prema tome mi smatramo da niti Europska investicijska banka nema interesa za to, kao niti Europski parlament, dakle da se taj postupi na način kao što je predloženo. Ja ću zato uložiti amandman. Hvala da li netko govori u ime zelenih po ovoj temi. Filip. Da, mislim da je situacija prilično e, zanimljiva. I Ja govorim u ime netkoga, nekoga ko nije ovdje, obraćajući se nekome ko nije ovdje. E, dakle, zbog toga ću jednostavno reći da smo mi podržati sve kompromisne amandmane koje je uložio izvjestitelj. E, što ću reći još nešto u ime još jedne osobe koja nije danas ovdje, gospodina Stolojana, a to je da ne smijemo ograničiti financiranje projekata obnovljive energije. Europska investicijska banka trenutno financira tehnologiju iz 19. stoljeća, a ne tehnologiju 21. stoljeća. Ne slažem se s vašim mišljenjem da takozvane nove zemlje članice ne bi bile zainteresirane zato ili ne bi bile pogodna platforma za e, takvu vrstu energije vjetroenergiju i sl. Dakle, mislim da je to jednostavno nešto što može biti od jednakog interesa u svim zemljama članicama i to neću podržati. I e, još nešto gdje ćemo možda biti u manjini, iako je se Luling do duše to rekla, e, što se tiče onog dijela Europske investicijske banke koja je slična radu Svjetske banke. Mi smatramo da je to zapravo beskorisna institucija koja košta novca, a ne donosi nikakvu korist. Hvala lijepa. Je li i još netko e, tražio riječ? Ne, manje se držimo predviđenog vremena. Uloženo je 78 amandmana, uključujući i one koje je uložio izvjestitelj. Ekon ima više manje stabilne pozicije. Mi ćemo glasati danas jer će vrlo skoro o tome glasati odbor za proračun. Prema tome mi moramo danas glasati i sada ćemo odmah preći na glasanje. Imate li svi potrebne, sve što je potrebno za glasanje? Nadam se da možemo glasati bez glasačkih kartica. Prije svega, ako ste spremni, amandman broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. Za? Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nema vas puno i prilično ste rašrkani. Molim da dobro dignete ruke. Amandman 13. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman C u dva dijela. Prvi dio tko je za, prvi suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, e, tu je teško odrediti. Možete li e, prebrojati? Tajništvo će prebrojati sve dignute ruke. Molim, tko je za neka digne ruku? Samo čas, molim vas. Glasamo o drugom dijelu kompromisnog amandmana C i moramo prebrojati. Zato molim da svatko digne ruku. Ne, ništa, eto. Glasat ćemo elektronskim putem. Ja sam jednostavno mislila da bi vjerojatno bilo moguće da jednostavno prebrojimo dignute ruke.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 da, dakle usvaja se 16 glasova za, 11 glasova protiv. Prelazimo sada na amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Evo, provjerit ćemo. Amandman 52. Jeste vi svi glasali? Jedan, netko nije pritisnuo na dugme. 10 naprema 17 odbija se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ću 54. amandman. Svi svi glasali? Da. Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali ipak provjerit ću. Da, odbija se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. S istom većinom kao malo prije pa mandan 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 58. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 60. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 61. Za? Protiv? Suzdržani? To ću provjeriti. Mislim da se usvaja. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 18 e, glasova e, za, ne, 19 za, 62 tko za suzdržani usvaja se, 63 za protiv suzdržani usvaja se, 64 tko je za protiv suzdržani usvaja se, 65 za protiv suzdržani, odbija se 56. za, protiv. Oprostite, tu sam se zbunila. 66. za, protiv. Jean-Paul, 66. Jeste za ili protiv? Za protiv suzdržani usvaja se 67. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman D, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. za protiv suzdržani usvaja se. 71. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman E za protiv suzdržani usvaja se. 74. s usmenim amandmanom kluba zastupnika ALDE jeste e, vam svima odgovara da se uloži usmeni amandman da tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 75. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 76. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77. Za, protiv, suzdržani, odbija se 23. za protiv suzdržani usvaja se 78. amandman je povučen Prelazimo na kompromisni amandman F za protiv suzdržani usvaja se kompromis G za protiv suzdržani usvaja se 28. za protiv suzdržani usvaja se Kompromisni amandman H u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani odbija se. Sada prelazimo ne amandman 31. nego četvrti. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 31. otpada, 32. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani. Mogu li provjeriti 33. amandman? Jeste svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 34. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 36. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 37. Za, protiv, suzdržan. Oprostite, provjerit ću 37. amandman. So if you voted, we're getting more people by the minute. Votes Jeste li si glasali? E, glasanje je zatvoreno, odbija se. 15 osoba za, 16 protiv. 38. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Petoro za, 5 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. Tko je za i 44. Da, prelazimo dakle na 41. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, čudno da se puno ruku nije javilo. 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44. Za? Protiv? Suzdržani? Moram provjeriti. Budući da e, smo sada malo mnogobrojniji. Ako ste svi glasali, glasanje je zatvoreno. 19 prema 17 usvaja se kompromis i za protiv suzdržani usvaja se. 9 za protiv suzdržani usvaja se. 10 za protiv suzdržani usvaja se. 11. amandman, usmeni amandman, pristajete li svi na njega, tko je za protiv suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo eh, sada o cijelom tekstu. Otvaram glasanje. Ne, ne mogu ga otvoriti. Dakle, o cijelom tekstu. Sa svim amandmanima. Evo. Sada zatvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. 32 glasa za, niti jedan protiv i jedan suzdržani glas. Hvala lijepa. Čestitamo našem odsutnom članu. Sljedeći puta se sastajemo 17. listopada u 9 sati.